Hvala vam gospodine Stiljanidisu na ovom izvrsnom uvodu. Sada ćemo prijeći na postavljanje pitanja u ime klubova zastupnika. Kao prvo gospodin Štir iz kluba zastupnika EPP-a koji ima jednu minutu za postavljanje pitanja, a zatim pola minute za popratno pitanje. Hvala vam gospođo predsjednice. Dobrodošli kandidate za povjernika. U vašem uvodnom izlaganju ste spomenuli virus ebole i to ste stavili s pravom u prioritete vašeg rada kao povjerenika. U raspravi koju smo vodili na primjeru u Europskom parlamentu na plenarnoj sjednici govorili smo o procjeni o 20.000 zaraženih ljudi do kraja ove godine to je bilo prije nekoliko tjedana u Strasburu, a sada već imamo procjenu UN-ovog centra za prevenciju krize koje se kreće već na 1,4 milijuna zaraženih osoba do siječnja 2015. godine ukoliko ne dođe do nikakve promjene u međunarodnoj zajednici. Stoga bi me zanimalo, budući da ste rekli da više toga treba učiniti, e, kako biste mogli napraviti procjenu napora koju čini međunarodna zajednica, prije svega dakle, Europske unije na tom polju. Allow me to continue in my mother tongue. Dopustite mi da nastavim na svom maternjem jeziku. U pravu ste, uvaženi kolege. Situacija je iznimno teška. Moramo priznati da međunarodna zajednica kasni s odgovorom. Pocijenili smo opasnost od epidemije ebole. Od toga treba krenuti. Znamo što su rekli epidemiolozi na svjetskoj razini da je situacija vrlo ozbiljna to su rekli stručnjaci. Prema tome moramo reagirati brzo. Pismo koje je vaš odbor već uputilo pravilno utvrđuje prioritete. Kao liječnik moram reći da nam na terenu trebaju liječnici. Treba nam zdravstveno osoblje, bolnice, i to se mora poduzeti sada. Ako se virus proširi na gradove, izmaći će kontroli. Tako da moramo djelovati na koordiniran način. Svi međunarodni partneri moraju tjesno surađivati na tome. Države članice moraju djelotvorno reagirati. Hvala. Hvala gospodine Stilijanides. Imam još jedno dopunsko pitanje. Ako potvrdimo vaše imenovanje, koje će biti konkretne mjere koje ćete poduzeti vezano uz izbijanje epidemije ebole? Ako mi ukažete tu čast da mi ukažete povjerenje, moje političko uvjerenje, ali isto tako i činjenica da sam po struci liječnik i iz tog razloga ću prvo putovanje, na prvo putovanje otići tamo gdje je virus aktivan kako bi mogao osobno izvidjeti situaciju i formirati vlastito mišljenje. I tamo pred oboljelima moći ću ustanoviti što treba učiniti, kakav nam plan treba za koordinaciju na terenu. To će biti moj prvi službeni posjet. I predam sam tom obećanju. Dajem vam to obećanje, a to će uputiti poruku i kolegama liječnicima da treba otići na teren. Hvala. Hvala gospodin Lic u ime kluba zastupnika socijalista i demokrata. Hvala. Zahvaljujem na ovom intenzivnom uvodnom izlaganju. U potpunosti se slažem kada kažete da sada treba reagirati na humanitarne krizne situacije. To ste istaknuli u svojoj uvodnoj riječi. Imam jedno pitanje vezano uz uredbu vijeća 1275 kroz 6, 96, dakle to je uredba iz 96. godine koju treba revidirati kako bi se uzela u obzir trenutni humanitarni izazovi u sklopu redovnog zakonodavnog postupka iz ugovora iz Lisabona. Komisija već niz godina odgađa taj postupak revizije. Naš klub zastupnika je više puta zatražio reviziju spomenute uredbe kako bi se poboljšala učinkovitost i djelotvornost humanitarne reakcije u odnosu na stanovništvo pogođeno kriznom situacijom. Slažete li se da tu reviziju treba provesti prije kraja 2016. A ako se slažete, zašto mislite da je to potrebno? A ako ne, i koji bi trebali biti osnovni aspekti obuhvaćeni revizijom. Uvaženi kolega, u potpunosti ste u pravu. Dobio sam informaciju da je preuzeta obveza da se krene u reviziju spomenute uredbe. Ja ću vam sada iskreno reći svoje mišljenje. Sve se može pokrenuti ništa nije nedodirljivo. Moramo biti spremni revidirati svoje stajalište u skladu s novim potrebama. Međutim, postoje i opasnosti kod revidiranja postojećeg stajališta. Jer ponekad kada želimo postići bolje, možemo postići gore revizijom postojećeg. Ako socijalisti imaju vrlo čvrsto stalište vezano s to, onda trebamo pokrenuti dijalog, o tome trebamo raspraviti i vidjeti koje aspekte treba revidirati, a ako dođemo do zajedničkog stajališta, onda se slažem, onda treba vidjeti kako krenuti dalje u taj postupak. Kao što znate, to je odluka koju mora donijeti čitav sastav komisije. Ponavljam još jedanput, smatram da ova uredba dobro funkcionira, međutim ja sam spreman održati konzultacije na vašem odboru. Vidjet ćemo jesu li sve zastupljene strane da se krene u postupak revizije. Ako dođemo do zaključka da je to potrebno, činit ćemo, ako ne, ona će ostati tako kakva jest. Imam još jedno drugo pitanje. Spomenuli ste situaciju vezanu uz izbijanje epidemije ebole. Koordinacija u Europskoj uniji između Europske unije i ostalih aktera potrebna je za djelotvornu humanitarnu pomoć. Nedavno smo se susreli sa veleposlanikom Europske unije u Iraku. Dobili smo i izvješće i izraženo je žaljenje zbog nedostatka koordinacije sa multilateralnim organizacijama poput UN-a e, u suočavanju s humanitarnom krizom na tom području. Kao i kod slučaja ebole, situaciju treba riješiti i pitanje je koje biste vi mjere predložili u svrhu bolje koordinacije rada među državama članicama te bolje koordinacije sa ostalim međunarodnim akterima. Pitanje koordinacije naših napora je osnovno pitanje kada govorimo o učinkovitosti bilo kakvih mjera. Posebno se to odnosi na ebolu. Ako nema koordinacije, ništa nećemo moći postići. Prema tome, smatram da bismo trebali dalje raditi na razvijanju koordinacije s partnerama, već sam u kontaktu sa, sa čelnicima i dužnosnicima UN-a, e, sa visokim predstavnikom za izbjeglice. Ako dobijem potvrdu od vas, nastavit ću s tim kontaktima kako bismo mogli djelovati na vrlo konkretan i učinkovit način. To je preduvjet. Suradnja među međunarodnim partnerima i suradnja sa povjerenikom za humanitarno djelovanje je preduvjet za naš konstruktivan rad. Imamo sada nove podatke o eboli, pocijenili smo situaciju, međunarodna zajednica se mobilizira i smatram da treba s mjesta reagirati. Gospodin Karski u ime kluba zastupnika ECR. Hvala, predsjedateljice. Gospodine Stilianides, prvi svjetski humanitarni summit u Istanbulu 2016. godine pokušat će iznijeti zaključke kada je riječ o postignućima u području humanitarne pomoći. Tu će doći do razmjene najboljih praksi i poboljšanja normi u području humanitarne pomoći. Sve što trebamo odraditi u području humanitarne pomoći je odrediti ciljeve za razdoblje nakon 2016. kako bi humanitarna pomoć bila isporučena na djelotvorni način. Kako biste ocijenili naše ciljeve u Europskoj uniji i naše stanje pripravnosti za taj sastanak na vrhu? Hvala vam na pitanju. Doista, taj sastanak na vrhu u Istanbulu 2016. godine iznimno je važan događaj iz tri razloga. Kao prvo nije riječ o međuvladinoj konferenciji. Svi akteri međunarodne humanitarne zajednice bit će nazočni na toj konferenciji. Zatim, e, definirani su precizni ciljevi inovacije, učinkovitost, djelotvornost, humanitarnog rada. Zatim, tu je i pitanje pristupa pomoći. Spomenuli ste pomoć, to je vrlo bitno pitanje. Na ovoj konferenciji imat ćemo priliku detaljnije govoriti o toj temi. Smatram da se Europa treba dobro pripremiti, zato ćemo imati jednu konferenciju koja će joj prethoditi u Bukureštu. na neka proračunska ograničenja. Tome se fleksibilnošću, to je korisno u normalnim vremenima, ali je nedostatno s obzirom na postojeće krize. Isto tako se pokušala koristiti pričuva iz proračuna, međutim to isto tako može opteretiti buduće proračune i htio bih spomenuti jednu apsurdnu situaciju u našem sustavu, a to je činjenica da postoji jaz između preuzetih obveza i sredstava za plaćanje. To je zapravo nepoštivanje zadanog obećanja. Kada, se, kada su se iskoristila sva sredstva i kada se pokazuje da je situacija i dalje krizna na terenu, sada se nalazimo pred budućim izazovima u humanitarnom smislu i tu bismo trebali zapravo spomenuti jednu pogrešku sustavne prirode. Na koji način namjeravate riješiti to pitanje? U potpunosti ste u pravu u vašoj ocjeni situacije. Znam da već godinama e, na ovom odboru raspravljate o tim pitanjima. Ja sam bio član odbora za proračun dok sam bio zastupnik i u tih nekoliko mjeseci stekao sam određeno iskustvo kada je riječ o tim pitanjima. I dakle Htio bih spomenuti i volio bih da u određenom trenutku svi zajedno sjednemo za stol i da pokušamo sve uvjeriti kako humanitarno djelovanje ima poseban značaj i da bi zato trebalo imati poseban status u proračunu. U određenom trenutku bi sredstva za obveze i sredstva za plaćanje trebala međusobno odgovarati jedna drugima. To je pitanje koje se tiče proračuna Europske unije. Međutim, kada govorimo o humanitarnoj pomoći, treba poduzeti još neke mjere. Mislim da nitko ne može opovrći argumente o specifičnom karakteru našeg djelovanja. Ako dođemo do 2016. godine i ako koristeći novac iz pričuve moći ćemo na taj način zadržati razinu humanitarne pomoći na odgovarajućoj razini. Međutim, trebaju nam novi donatori. Zato sam spomenuo simboličku vrijednost i važnost Istambula gdje će se održati sastanak na vrhu. Hvala. E, dakle, ako sam dobro shvatio, vi čekate reviziju na polovici razdoblja e, kako bi se promijenila proračunska pravila koja se odnose na humanitarnu pomoć. Jeste li spremni predložiti jedan sustav iznimke za humanitarnu pomoć u proračunskom okviru? Pistevo di borume ki abo 2015, Da, smatram da to počinje već 2015. mogli bismo već tada inzistirati da se prepozna naša specifičnost. Mislim da bi to moglo proći kroz razgovore. Možda bismo mogli donijeti neke odluke ako se na tome bude inzistiralo. Vjerujem da je humanitarno djelovanje jedino koje je hitne prirode i gdje postoje tolike nepredviđene situacije. I upravo zato moramo imati pristup pričuvnim sredstvima, a osim toga bismo trebali imati mogućnost, odnosno trebali bismo postići da razina sredstava za obveze bude jednaka razini sredstava za plaćanje. Kad je riječ o financiranju nevladinih udruga, ne možemo odgađati e, isplate. Nevladine udruge nemaju pristup e, kreditima, zato treba osigurati sredstva kako bi se spasili životi na vrijeme. E sada ćete dobiti pitanje predstavnika GUA, Europske ujedinjene ljevice i gospodin sjedi iza vas. gospodine Stiljanides, u prošlosti je bilo nekoliko tvrdnji o tome da se loše upravljalo tijekom provedbe humanitarne, projekata humanitarne pomoći Um, koje je Europska komisija namijenila trećim zemljama, primjerice Somaliji, da je čak bilo i slučajeva korupcije. Ako vas potvrdi Europski parlament, kako namjeravate reagirati u slučaju sličnih pojava, ako do njima dođe, tijekom vašeg mandata kao povjerenika za humanitarnu pomoć? Hvala. Hvala vam uvaženi kolega. Doista, to je životna činjenica. Dolazi do prijevara i dolazi do korupcije. Bilo je takvih slučajeva i koliko sam čuo, bilo je i vrlo učinkovitih reakcija na takva zbivanja. Prema podacima koje sam dobio, Postoji vrlo učinkovit mehanizam unutarnje kontrole, postoji e, stručna služba koja se time bavi, a postoji i revizorski sud. Dakle, postoje kontrole. A što se tiče ocjena e, koje su također e, jedan oblik tih kontrola, postalo je jasno da su kontrolni mehanizmi koji postoje učinkoviti i smatra se da su te kontrole vrlo važne. To smatraju sve službe u ECO, dakle u Uredu za humanitarnu pomoć. No, ne možemo biti naivni. Znamo da imamo slučajeve korupcije i važno je da stalno poboljšavamo sustav i e, budem li obaviještena o takvim situacijama nastojat ću poboljšati sustav što je to više moguće. No moramo biti svjesni da su takve situacije moguće, a onda moramo imati političku volju riješiti takve situacije i riješiti ih vrlo jasno i politički. govorite o političkoj volji i bezkompromisnom odnosu prema pitanjima morala. Hoćete li biti spremni zaustaviti provedbu nekog programa ili zamijeniti one koji upravljaju programom ako bude potrebe za to? Dakako, poštovani kolega, nema drugog rješenja. Moramo biti beskompromisni e, jer je riječ o novcu europskih poreznih obveznika koji se ne može trošiti na prijevare nego na stvarne potrebe kada je riječ o kreditima, dakle uzdvajanjima za humanitarnu pomoć, ta sredstva su sveta, ona spašavaju e, ljudske živote, omogućavaju djeci da dobiju ručak ili večeru. Dakle, moramo biti vrlo, vrlo čvrsti, vrlo odlučni kad je o tome riječ. I zato ja dajem svoju obvezu da ako se takav problem pojavi, program mora biti suspendiran i moraju se provesti vrlo strogi postupci. Informacije koje sam dobio, iako sam imao sada samo kratko vrijeme na raspolaganju, ali obavješten sam kada je god došlo do takve situacije, da su te situacije rješavane vrlo odlučno. Gospodina, gospođa Haltala iz eh, skupine zelenih. Eh, hvala vam lijepo, drago mi je što ste rekli da se želite boriti za najranjivije skupine i biti njihov glas i da želite omogućiti onima koje se ne čuje da ih se čuje. Stoga vam postavljam sljedeće pitanje. Mnoge manjine pate u humanitarnim krizama više nego drugi, recimo osobe s invaliditetom, zatim žene, djeca. E, žene e, često također pripadaju i većinskim skupinama, pa me zato zanima kako ćete u praksi e, doista se moći pobrinuti za najranjivije skupine kao što su ljudi sa osobe s invaliditetom, djeca i slično. Je li moguće posebna sredstva izdvojiti izdvojiti upravo za takve skupine kako bismo se pobrinuli da recimo osobe s invaliditetom e, dobijaju određena sredstva za svoje e, higijenske potrebe i slično i da se spriječi seksualno nasilje nad ženama. Kako zamišljate praksu u tom smislu? Hvala vam, e, poštovana kolegice, na tako um, osjetljivom pristupu uh, u odnosu na posebno ranjive skupine. Mislim da mi kao Europska unija možemo dokazati svoju vrijednost kad pomažemo upravo tim ranjivim skupinama onoliko koliko je to potrebno. Važno je da se nekim skupinama pomaže na odgovarajući način, recimo osobama koje imaju e, problem sa kretanjem. E, ja nisam stručnjak za to područje i sasvim sigurno moram naučiti još mnogo kako bih vam mogao dati konkretnije odgovore, ali prema informacijama koje sam za sada dobio, slijedom pokazatelja koje koristimo e, i koje koriste nevladine organizacije za pružanje humanitarne pomoći, postoje određena Um, određeni pokazatelji koji se uh, koriste u slučaju žena, djece, uh, seksualnog zlostavljanja, osoba s posebnim potrebama i tako dalje. Ako je potrebno, to treba dodatno proširiti i na taj način moći ćemo dokazati temeljnu vrijednost humanitarne pomoći, a to je humanost. Humanost je nešto što se mora vidjeti konkretno u praksi kada rješavamo probleme tih ljudi, moramo imati konkretne pokazatelje na temelju kojih ćemo moći izmjeriti ono što radimo. Imam i dodatno pitanje milijuni i milijuni ljudi u današnje vrijeme žive uh, u izbjegličkim kampovima nekada i vrlo dugo, po 20 godina u Keniji recimo mnogi žive već 20 godina u kampovima što je rezultat promjene vlasti u Jordanu. E, postoji malo selo kojim se upravlja kao da je to riječ o malom naselju, malom gradu, a zapravo je riječ o izbjegličkom kampu. E, sigurno ćete posjetiti to mjesto. E, sada uoči humanitarnog sastanka na vrhu, možete li možda osmisliti neki način da se aktiviraju ti ljudi? i e, da ih se na neki način da im se da nada. Da, to je veliki izazov, upravo kao što ste i vi to opisali, moramo o toj temi temeljito razgovarati i pronaći konkretne načine za rješavanje tih problema s kojima se suočavamo, nažalost, već velik broj godina. Ako ne, izgubit ćemo čitave naraštaje, to je nešto što bi se moglo dogoditi u Siriji, znate kakva je tamo situacija na terenu možda čak šest milijuna ljudi se moralo suočiti sa posljedicama sukoba u Keniji, Južnom Sudanu, u Kongu. Imamo problem pothranjenosti, ali jednako tako imamo i psihološke učinke takvog stanja i činjenice da e, pred njima ne postoji nikakva perspektiva, postoje djeca koja se nemaju čemu nadati i ne mogu izaći iz tog začaranog kruga e, traumatične situacije u kojoj žive to su pitanja o kojima na u Istanbulu moramo razgovarati kako bismo zauzeli zajedničko stajalište Europske unije. A sada predstavnik kluba Europska sloboda i demokracija. Hvala vam lijepo. Htio bih vas pitati nešto u svezi ove krize. Imajući na umu Fukushimu, e, zatim mrlje od nafte i slično, možemo vidjeti da čak i zemlje koje imaju snažna gospodarstva ne mogu nužno upravljati krizama i to upravo zbog neodrživih energetskih modela. U Europi postoje E, rafinerije nafte, postoje nuklearne elektrane gotovo svuda i katastrofe kakve smo vidjeli u prošlosti mogle bi se ponoviti u Europi. Kad bismo za tri mjeseca imali prirodnu katastrofu sličnu onome što se dogodilo u Meksičkom zaljevu ili u Fukushimi, biste li to mogli riješiti i kako biste postupili? Poštovani kolega, hvala vam na ovom pitanju. koje zapravo nas dovodi do drugog dijela moje nadležnosti kao povjerenika za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama, a to je pitanje civilne zaštite. Uistinu, velika zemlja kao što je Japan zatražila je pomoć nakon onoga što se dogodilo u Fukushimi i Europska unija je pružila tu pomoć. Mnoge pouke iz toga možemo izvući, dakle kad dođe do takvih katastrofa koje se osjete u više sektora. Postoje e, mehanizmi civilne zaštite se koji se temelje na prevenciji i pripravnosti. Nužno je da budemo pripravni. I taj mehanizam i države članice e, sve bliže i bliže surađuju. ono zbog čega osjećam mnogo nade jest ono što se dogodilo u Bosni. Dakle, vidjeli smo da smo mogli reagirati na nedavne poplave mnogo bolje nego prije nekoliko godina. Dakle, važno je da bolje kodificiramo e, svoje e, aktivnosti, da budemo pripravni i spremni, a da također mnogo više radimo na prevenciji. Mehanizam civilne zaštite je temelj za širenje našeg preventivnog djelovanja. Postoje tri područja e, u kojima imamo industrijske rizike, e, požari, imali smo požar u rafineriji u Milacu i u ovom trenutku postoji e, otrovni dim koji se diže iz te rafinerije i to će biti dugoročni problem koji će utjecati na zdravlje ljudi i na čitav okoliš. Ljudi koji žive u blizini, mislite li doista da takve visokorizične industrije e, trebaju e, biti pod okriljem politike konkurentnosti Europske unije moram reći da ne znam pojedinosti vezane za taj slučaj na Siciliji, moram to priznati, no obavješten sam o mehanizmu civilne zaštite i moj mehanizam je da, ako država članica zatraži pomoć, taj mehanizam je spreman i možemo pružiti pomoć, a može se naravno zatražiti i pomoć od drugih država članica. To se mnogo puta dogodilo recimo u slučaju požara mehanizam civilne zaštite također može djelovati izvan granica Europske unije. Pa se postavlja pitanje hoćemo li dobiti traženje za takvu e, pomoć. Imamo i koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije kojim također možemo omogućiti žurne reakcije kako bi se izbjegle još tragičnije posljedice. Samo se postavlja pitanje hoće li neka država članica zatražiti pomoć. Ne znam točno ovaj konkretan predmet iz e, vaše regije, ali možemo o tome konkretnije razgovarati čim dobijem više informacija. Došli smo sada do kraja prvog kruga pitanja, sada će pitanja postaviti predstavnici odbora koji su nam ovdje u gostima. Prvo pitanje, odbor za vanjske poslove. Hvala vam. Gospodine zapovjedniče, želim vam kao prvo čestitati na vašem imenovanju za ovaj resor, ne samo zato što je Europska unija najveći donator za humanitarnu pomoć u svijetu, nego i zato što europski građani koju mi zastupamo gledaju na humanitarnu pomoć kao jednu od značajnijih aktivnosti Europske unije. Uvjeren sam da imate sve potrebne kompetencije kako biste dobro ispunili vaš zadatak. Iz perspektive vanjskih poslova htio sam vas pitati kako ćete surađivati sa visokom predstavnicom, kako ćete se osigurati da humanitarna pomoć ne bude odvojena od naših e, strategija, našeg djelovanja u raznim kutovima svijeta i da se istodobno poštuje načelo humanitarne pomoći, dakle nepristranost, e, nezavisnost, čovječnost, neutralnost, kao što ste ih i vi sami naveli i, na primjer, kako će se to odraziti konkretno na situaciju u Ukrajini, gdje je Europska unija ponudila mnogo humanitarne pomoći, prije svega raseljenim osobama, no gdje je, na primjer, bilo teško svugdje djelovati. Mislim da je to dobar opis dakle, jedne situacije u kojom biste se mogli baviti hvala vam. Έχετε απόλυτο u potpunosti ste u pravu koordinacija i suradnja na razini projektnog tima, kao što je to definirao gospodin Juncker, izabrani predsjednik Europske komisije, ta koordinacija mora biti redovita i vrlo konkretna. Zbog toga je projektni tim koji će se baviti vanjskim poslovima iznimno važan, a njegovim radom koordinirat će visoka predstavnica za vanjske poslove gospođa Mogherini. Kao povjerenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama rekao sam da ću nastaviti putem kojim je krenula gospođa Georgijeva. Ona je imala pravo, inzistiramo na pristupu koji će nam omogućiti da uđemo u neko područje, ali da iz njega i izađemo. Naravno, imamo ljude na terenu koji nam da, dostavljaju podatke koje onda analiziramo kako bismo mogli surađivati sa preostalim dijelom projektnog tima i utjecati na uzroke pojedine krize. Znamo što je rekao japanski humanist, ne postoje humanitarni odgovori na humanitarne probleme, e, odgovor odnosno rješenje mora biti političko, a humanitarna pomoć e, osigurava pomoć. Naravno, mi ćemo imati važnu ulogu u projektnom timu kada se razgovara o politikama, ali moramo sačuvati ona četiri načela humanitarne pomoći, moramo ih poštivati. Ako ih ne budemo poštivali, nećemo imati pristup e, žrtvama, onima na koje kriza utječe. Dakle, važno je da budemo učinkoviti, da možemo ući u neko područje, ali iz njega i izaći i e, sačuvati e, važnost i ugled humanitarne pomoći. A sada predstavnik odgovora za zaštitu okoliša, odnosno predstavnica zadužena e, za civilnu zaštitu. Hvala vam lijepo. Ja bih htjela govoriti o novom mehanizmu za civilnu zaštitu. Ja sam bila izvjestiteljica koja sam se bavila upravo tom temom mehanizmom za civilnu zaštitu kako bismo poboljšali vrijeme u kojem reagiramo na hitne situacije. Sada smo došli do situacije kada bi se taj mehanizam u praksi trebao provesti pa me namjerava, pa me zanima što vi mislite učiniti kako bismo osigurali da taj mehanizam bude učinkovit, kako ćete osigurati koordinaciju unutar komisije, unutar komisije dakle suradnju sa um, određenim tijelima, od nadležnim tijelima u državama članicama. Posebice moje pitanje se odnosi na na mm, suradnju sa dobrovoljcima, sa volonterima. E, da li doista mislite da je ovaj mehanizam civilne zaštite dobra početna točka? Hvala na odgovoru i sretno. Poštovana kolegice, vidim da se dobro razumijete u ova pitanja pa dopustite da vam kažem kako se slažem sa većinom onoga što ste upravo rekli. Mehanizam civilne zaštite je mehanizam koji povezuje države članice s komisijom u slučaju prirodnih katastrofa i on omogućava koordinaciju reakcija odgovora putem koordinacijskog centra za odgovor na hitne situacije koordinira se odgovor jedne zemlje u odnosu na druge e, države članice e, spomenut ću još jednom primjer Bosne Naravno, mnogo toga bismo još mogli poboljšati, primjerice kad govorimo o prevenciji možemo pripremiti planove možemo omogućiti određene tampon zone, dakle ako imamo problem u jednoj zemlji, e, može promoć pružati susjedna zemlja, a toj zemlji onda mogu pomagati e, ostale zemlje. E, to može biti vrlo učinkovito. Također znamo da postoje i strukturalni programi koji, kako bismo ih aktivirali, E, moramo imati određeni plan kako će se aktivirati. A sada kada je riječ o dobrovoljnom sudjelovanju u ovom mehanizmu, e, da, ako bude prilike za to, treba ga proširiti i moramo omogućiti e, više opcija. Također i vrlo konkretnu ulogu mehanizma u čitavom, u djelovanju. Mislim da je mehanizam za civilnu zaštitu učinkovit, u njemu sudjeluju i bivša i Jugoslavenska republika Makedonija, odnosno ona je zatražila sudjelovanje, zatim Crna Gora, Norveška i tako dalje. Sada prelazimo na klubove zastupnika, prije svega gospodin Ponga koji sjedi iza vas jer je potpredsjednik ovoga odbora. Gospodine kandidate, u smislu smanjenja rizika, to je iznimno važno kako bismo smanjili posljedice sukoba, ali isto tako i posljedice prirodnih katastrofa koje su sve mnogobrojnije. Koju ćete strategiju uspostaviti kako bi poboljšali našu otpornost i kako bismo smanjili ranjivost lokalnih skupina stanovništva, kako ćete to povezati sa politikom o razvoju. Hvala vam. Ήδη κύριε συνάδελφε νομίζω είπατε Poštovani kolega, mislim da ste već spomenuli onu glavnu riječ. Kakve god bile naše politike ublažavanja rizika i ostvarivanja veće otpornosti, e, dakle, kako bi sve te politike bile učinkovite, važan je razvoj, važna je suradnja i Važno je stoga da se međusobno nadopunjavamo. Humanitarno djelovanje može pružiti pomoć i mora biti nazočno u trenutku kad postoji potreba, ali također moramo imati i razvojnu pomoć. Dakle, važno je da imamo e, pomoć obnovu i onda razvoj. I što više budemo to e, kombinirali, to ćemo biti uspješniji. E, Razgovarali smo e, već o tome i razgovarali smo o tome kako je potrebno raditi na lokalnoj razini, na razini lokalnih zajednica. Imamo dobar primjer za to u području Sahela i taj primjer treba iskoristiti. Važno je da e, pouke koje smo tamo stekli iskoristimo kako bismo proširili svoju praksu. Isto tako e, program Share u Afričkom rogu dao je također slične rezultate rezultate. Važno je da dalje razvijamo svoje strategije, da surađujemo sa lokalnim tijelima, sa lokalnim stanovništvom. Nevladine organizacije na licu mjesta mogu nam pomoći važno je da oni surađuju sa nevladinim organizacijama koje mi financiramo kako bismo stvorili odgovarajuću infrastrukturu koja će omogućiti veću otpornost. E, sljedeći e, govornik, predstavnik e, SDA Guero Salom. Hvala vam. Jedno pitanje vezano uz vaš resor. Tu je isto tako i upravljanje krizom sadržano, a najveći dio kriza se odvije u okviru velikih populacijskih e, tokova, imamo migrante, imamo izbjeglice, mnogo toga se odvija upravo na granicama Europske unije. S tim povezano moje pitanje. Jeste li spremni zajamčiti prava izbjeglica u humanitarnim krizama? I kako ćete to možda dogovoriti sa povjerenikom koji će biti povjerenik za proširenje. Zatim, moje drugo pitanje. Uvijek ste iznova govorili da treba spriječiti, a ne liječiti, da ne smijemo čekati do sutra, da moramo djelovati, da Europska unija često prekasno i premalo djeluje. Vaša prethodnica, koja će sada biti odgovorna za proračun, e, i ona će morati biti uključena u to kako se, kako se na primjer za neku krizu poput one u Siriji koristi više od samo 50 milijuna eura sredstava. Hvala, imate pravo. Humanitarne krize blizu naših granica dramatično eskaliraju. Imamo migrantske priljeve koji se kreću prema Europi. Jasno je da se to događa u Siriji. Vidimo da će u Siriji da, da je u Turskoj bila situacija tako da je u jednom danu 130 tisuća izbjeglica prebjeglo iz Sirije. Mi pomno pratimo tu situaciju Imamo povjerenika za migraciju i zbog toga je gospodin Jean-Claude Juncker imenovao jednog povjerenika za migraciju, je to vrlo važno pitanje. I naravno da ću ja surađivati sa gospodinom Andramopoulosom unutar naših aktivnosti, ali su tako mislim i direktno s njim biti u kontaktu. Kao povjerenik za humanitarnu pomoć, ako me potvrdite u tom svojstvu, moj prvi prioritet bit će da se bavim pitanjima vezanim uz tu krizu, e, kakva je situacija u izbjegličkim kampovima, kakva je opskrba hranom i vodom. To je sve iznimno važno zato što to može smanjiti pritisak koji na nas vrše migracijski tokovi ili to barem možda moguće. Kao pevnik za humanitarnu pomoć ja mislim biti nezavisan i očito je da neću prihvatiti da humanitarna pomoć e, se koristi u neku drugu svrhu, da ona bude instrumentalizirana, onda nećemo moći djelovati, barem ne na toj razini na kojoj vi to od nas očekujete. Gospodin iz ECR-a, izvolite. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Želim vas priupitati, gospodine kandidate za promjenike, vezano uz prijetnje koje doživljavaju humanitarni raznici. Već i sami to spomenuli, imamo slučajeve gdje je uznemireno stanovništvo, na primjer, izvršilo e, pogubljenje humanitarnih razloga zato što su smatrali da sudjeluju u e, toj krizi. Imamo ove e, ekstremistične struje koje pokušavaju privući pažnju pomoću takvih pogubljenja. Kako se s time mislite obhoditi? Jeste li spremni zatražiti i vojnu zaštitu humanitarnih radnika i ako da, od koga bi se zatražili tu humanitarnu zaštitu ili pak načelno odbijate humanitarnu zaštitu, e, vojnu zaštitu humanitarnih radnika. Sad imam priliku da se podsjetimo svi žrtava humanitarnih radnika koji su bili žrtve ovakvih zločina i da osudimo one koji su ih počinili. Iz onog što sam čuo, postoje sigurnosne odredbe vezano uz takve slučajeve. Postoje posebne udruge civilnog društva koje financira Europska unija koji obučavaju humanitarne radnike te osobe s idealima i to na učinkovit način da znaju kako mogu izbjeći opasnost prilikom svog rada. No, situacija je na terenu često potpuno drugačija. I stoga moramo o ovome raspravljati i trebali smo pokušati poboljšati sigurnost tih radnika zato što bi se njihovi radni uvjeti mogli promijeniti. Što se tiče vojne zaštite, dopusti mi da budem dosta otvoren kada kažem da imamo određene zaduške s tim u vezi, dakle što se tiče vojne zaštite, to bi trebala biti zadnja mjera uvođenje takve zaštite bi trebala biti zadnja mjera kako bi ispunili naše humanitarne ciljeve, inače ćemo izgubiti našu vjerodostojnost. Izgubit ćemo naše načelo neutralnosti i nepristranosti humanitarne pomoći. Mora biti jasno da bilo kakva vojna prisutnost nije tamo kako bismo utjecali na naše humanitarne aktivnosti. Inače bi se mogla cijela takva aktivnost instrumentalizirati i mogli bismo izgubiti pristup onima kojima je potrebna naša pomoć, mogli bismo izgubiti našu eh, vjerodostojnost prema dakle, vanjskom svijetu. Hvala. Sljedeći govornik iz kluba zastupnika ALDE. Hvala vam gospodine kandidate za povjednika. Kao prvo moram vam reći da ono što sam do sada od vas čuo je vrlo umirujuće, zato što ovaj, ovaj, nasljeđe koje preuzimate je nasljeđe jedne osobe koja je ostavila svoj trag u eh, radu Europske komisije. Vrlo mi je drago što ćete vi naslijediti. Sviđa mi se vaš angažman i vaš konkretni odgovor na naša pitanja unutar humanitarne pomoći imamo lošu koordinaciju ovih raznolikih mnogih dionika. Na primjer, kada smo 2010. upravljali jednom krizom, to je bio jedan frapantan primjer loše koordinacije i stoga me zanima vaša strategija koju mislite uspostaviti kako biste koordinirali ne samo Europsku komisiju i europske donatore, već europske donatore, Europsku komisiju i druge svjetske dionike. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, jedno je pitanje koje niko do sad nije postavio. Mene zanima vaš stav što se tiče vidljivosti ili manjka vidljivosti Europske unije u njenim humanitarnim aktivnostima. Ja se sjećam kada sam ja bio povjerenik za razvoj, da sam e, bio na terenu i da sam svugdje vidio samo, pa i na šatorima, e, naslov e, Sjednih američkih država. Dakle, njihove snage su bile jako prisutne i na neki način su zasjenile našu prisutnost. Kako možemo uvjeriti europske građane da smo velikodušni, mislim da im onda moramo to i pokazati. I imam jednu malu zamjerku, jednu jako malu zamjerku što se tiče vašeg mišljenja o vojnoj intervenciji. Možda bi trebali tu više nijansirati jer u nekim slučajevima ne možemo ni doći do žrtava, a da nemamo vojnu zaštitu humanitarnih radnika. Hvala lijepa. Gospodine zastupniče, ono što kažete ima naravno posebnu težinu, zato što imate toliko obsežno iskustvo o ovom pitanju. Prema informacijama koje su mi dali, što se tiče slučaja na Haitiju, tu je bilo velikih eh, manjkavosti što se tiče koordinacije. I zbog toga smo odlučili imati reformirani program za humanitarnu pomoć. Kako bismo izbjegli da se ponovi ono što se dogodilo na Haitiju, tamo nismo imali nikakvo vodstvo, nikakvu koordinaciju i stoga smo bili suočeni sa situacijama gdje naše djelovanje nije bilo učinkovito. Taj slučaj Haitija je naravno bio primjer jedne iznimno teške katastrofe. Sve što se može zamisliti se dogodilo istodobno, dakle vremenske nepogode i izbijanje kolere i tako dalje. Ja mislim da UN-ov program za humanitarnu pomoć treba biti podržan od strane Europske unije kako bismo raspravili o trima najvažnijim pitanjima, dakle vodstvo, odgovornost i koordinacija. Da, imate pravo, slučaj Haitija je nešto što se nikad ne bi trebalo ponoviti. I tome možemo pomoći u okviru, na primjer, dijaloga sa gospođom Valerie Emus, koju dobro poznate. Mi trebamo reći da ta pitanja treba riješiti, i to smo već i govorili, a o pitanjima vojne zaštite ću kasnije odgovoriti jer je moje vrijeme prošlo. Da, imate i pet minuta na kraju za završno izlaganje kada se možete vratiti još na to pitanje ako želite. U redu gospođa Sanchez Caldente e, iz kluba zastupnika GUE. Svolite. Hvala vam gospođo predsjednice. Gospodine kandidate, kao što ste malo prije rekli, u konfliktnim situacijama je stanje takvo da su najranjiviji žene i djece. Oni su često žrtvom naselja, seksualnog skrištavanja, Žene će se doživljavaju silovanja. Znam da je to jedan od vaših prioriteta, ali kako će biti konkretne posljedice toga? Dakle, kako ćete se obhoditi sa zaštitom seksualnog zdravlja i reproduktivnog zdravlja žena? Iako je to jedan od vaših prioriteta, imate li neke konkretne ideje kako to napraviti ili će i žene i dalje biti žrtvom silovanja? Hvala. Hvala lijepa. Seksualno nasilje. Jasno je da je to u krizama jedno važno pitanje u Siriji, u Iraku, u nekim afričkim zemljama, na primjer u Kongu. Taj problem je poprimio velike dimenzije i moramo pomno gledati kako možemo riješiti to pitanje seksualnog nasilja. Informirali su me da postoje posebni protokoli o tome kako možemo postupiti u takvim slučajevima. Naravno, sigurno razumijete da takve žrtve trebaju prvo dobiti zdravstvenu pomoć, pa zatim i psihološku pomoć, kako bi se suočile sa, s onim što im se dogodilo. Kao liječnik, naravno, ja se zalažem za prekid trudnoće, kada je došlo do trudnoće nakon silovanja, mislim da žena u takvim okolnostima ima to pravo, ali da bi istodobno trebala donijeti tu odluku na temelju informacija. Na njoj je odluka već prema pravnom okviru određene zemlje i nakon što je zaprimila sve informacije što se tiče njenog zdravlja, E, psihološkog stanja i tako dalje. To je osnovni uvjet koji se tiče poštivanja žena. To je moralno pitanje da moramo podržati ženu, majku kako bi donijela takvu odluku. Kada se u o nasilju nad djecom, nad djevojčicama i dječacima, tu moramo mnogo učinkovitije djelovati nego do sada. Treba im pružiti psihološku pomoć. Budući da su ti događaji toliko strašni za te mlade ljude, možda bi im trebali pružiti poseban tretman u bolnicama kako bi se mogli od toga oporaviti. Hvala vam. Iz kluba zelenih, gospođa Hojbuh. Krize bilo kakve vrste najčešće dovode i do akcijama koje prekidaju opskrbu hranom, ali isto tako dovode do toma da se često dostavljena hrana ne može iskoristiti jer prekasno stiže. Kako mislite definirati humanitarnu pomoć pri krizama gladi kako bi se moglo ponovno potaknuti održiva poljoprivreda i kako bi se moglo uzeti u obzir, ali isto tako i samo odgovornost i samo određenje u toj državi za ta pitanja. Imate pravo kada ustupamo pomoć u obliku hrane, možemo stvoriti probleme što se tiče lokalne proizvodnje hrane. Imamo jedan program u regiji Sahela koji se zove Ažir i tu pokušavamo upravo ublažiti posljedice takvih pomoći. Koristimo tu vrlo inovativne metode. Imamo sustav e, vouchera koji se mogu zamijeniti za gotovinu i to je jedna od mjera izgrađivanja otpornosti. Mi dakle nudimo vouchere i gotovinu kako bi lokalni proizvođači mogli prodavati svoju hranu, a više ne nudimo dakle, pomoć u obliku prehrambenih proizvoda. Jedan od dobrih primjera takvog djelovanja su tako naš program u Čadu. To je sve slično filozofiji koji je temelj e, sustava Ažir u regiji Sahela. Moramo sve učiniti kako bismo potaknuli lokalnu proizvodnju hrane, jer je proizvodnja hrane jedan e, ciklus i vrlo je teško ponovno potaknuti taj ciklus jednom kad je on prekinut. Pomoć ovakvih e, vouchera smo uspjeli popraviti situaciju. Naravno, to nije jedinstveno rješenje za sve probleme, ali to je jedna od mjera koja može pomoći pri stabilizaciji lokalne proizvodnje hrane, pomoći lokalnim poljoprivrednicima. To je sastavni dio e, logike e, razvoja i pomoći nakon samih kriznih situacija. To je nešto što ne treba zanemariti. Mislim da pružanje pomoći u obliku vouchera i gotovine, da se to pokaže uspješnim i da to treba nastaviti. U ime kluba zastupnika EFDA, kolega Korao. Evropska unija je uzimala u obzir doprinose poreznih obveznika za potrebe humanitarne pomoći. Međutim, ljudi često ne znaju kako se taj novac troši. To se često događa zbog političkih kriza, klimatskih promjena i prirodnih katastrofa, sve veća potreba za pomoći. Međutim, trenutno nemamo dobar centralizirani mehanizam kroz koji bi porezni obveznici mogli saznati nešto više o tome što se radi s njihovim novcem i kakvi se rezultati postižu zahvaljujući tim sredstvima. S obzirom da ste vi kandidat za povjerenika, možete li mi reći jeste li za transparentnost pomoći u hrani? Postoje li neki novi mehanizmi da se mehanizmi humanitarne pomoći objasne poreznim obveznicima kao i rezultati u tim nastojanjima? Uvaženi kolega, dobio sam e, informaciju da postoji puna transparentnost kada je riječ o tome kako se troše sredstva. Ja sam već u jednom odgovoru rekao da sam e, dobio informaciju kako su neki programi obustavljeni jer je bilo problema s korupcijom i prijevarom. No rečeno mi je da kontrolni mehanizmi postoje na tri razine i da dovoljno dobro funkcioniraju. Naravno uvijek ima prostora za poboljšanja. Međutim, Čini se da kontrolni mehanizmi dobro funkcioniraju, postoji transparentnost kada je riječ o trošenju sredstava. E, postoje određene analize koje sam dobio na uvid. Na razini glavne uprave za humanitarnu pomoć rečeno je da se sredstva koriste korektno i čak je postotak ispravnog korištenja sredstava na vrlo visokoj razini. Naravno, postoje, mogu postojati određeni problemi što se tiče korupcije. Sustav nije savršen, ali u velikoj mjeri je učinkovit. Ako se tijekom analiza, a neke od njih provode privatni konzultanti, dođemo do zaključka da postoji potreba za unapređenjem sustava. Mi ćemo raditi na poboljšanju procedura i pobrinut ćemo se da se sredstva poreznih obveznika Europske unije troše na ispravan način. Moramo biti vrlo strogi u takvim situacijama, posebno s obzirom na e, krizu u europskim zemljama. Gospodin Alio iz nezavisnih zastupnika. Gospodine Stiljanides, krize, pandemije, klimatske promjene. Čini mi se kao da smo mi na ovom odboru vatrogasci, moramo gasiti požar zbog nekih politika ili nekih prirodnih pojava. No smatram da se ne možemo izuzeti od odgovornosti u određenom broju fenomena, odnosno katastrofa pritom mislim na 3000 migranata koji su stradali na sredozemlju. Isto tako postoji odgovornost političara i općenito zapadnih zemalja zbog loše američke politike. U brojnim zemljama vidimo da korumpirane vlade vode politiku, a i dalje uživaju potporu Europske unije Pitam se hoćemo li nastaviti održavati dobre odnose sa zemljama koje ne poštuju međunarodno pravo i zbog kojih mi plaćamo cijenu, koje ne poštuju svoje obaveze u odnosu na vlastito stanovništvo, a vezano uz novac koji mi dajemo temeljem razvojne pomoći i kojim instrumentima raspolažete kao budući povjerenik Europske komisije kako biste nadzirali učinkovitost našeg djelovanja na terenu, posebno u ozbiljnim, teškim krizama kao što je ona na Bliskom istoku se Govorit ću otvoreno. Ne mogu reći da se slažem sa nekim argumentima koje ste iznijeli kao političar koji se obraća političarima. Htio bih istaknuti da je otvoren pristup najbolja podloga za suradnju. Što se tiče humanitarnog djelovanja, da, istina je. Trebamo iskoristiti sva raspoloživa sredstva kako bismo poštivali četiri osnovna humanitarna načela, kako bismo pružili pomoć žrtvama. I to trebamo raditi neovisno o politici, o europskim politikama u pojedinim područjima. Upravo zato sam svoj pristup definirao kao nastavak rada kolegice Georgijeve. Treba nam sveobuhvatni pristup. Da, trebamo biti u mogućnosti ući na teren, ali da bismo zaštitili humanitarno djelovanje moramo imati mogućnost i odlaska s terena. Zato ću još jednom ponoviti. Moramo biti u stanju zaštititi neutralnost, čovječnost, neovisnost. To će nam omogućiti da dođemo do žrtava. Mi sudjelujemo u projektnom timu, onako kako ga je ustrojio predsjednik Juncker, ali želimo zaštititi svoje mogućnost sudjelovanja u humanitarnom radu. Jer e, ako se toga ne držimo, onda nemamo više razlog za postojanje. Kolegica Zaborska u ime kluba Pučana. Hvala predsjedateljice. Ovih dana se mnogo govori o Siriji u kontekstu izbjegličke krize. U posljednje tri godine Situacija se pretvorila u stvarni građanski rat. Više od 9 milijuna Sirijaca je prognano iz svojih domova. Ovo je najveća humanitarna kriza, najveća sigurnosna kriza na svijetu. U susjednom Iraku teroristi takozvane islamske države natjerali su kršćane i pripadnike ostalih vjerskih i etničkih manjina da pobjegnu u Kurdistan i tamo nađu utočište. Gospodine Stiljanide, smatrate li humanitarnu pomoć Europske unije država članica dostatnom što se tiče volumena, ali isto tako i učinkovitosti u pomaganju izbjeglicama iz Sirije i Iraka da prežive? i da prežive zimu. Έχετε απόλυτο δίκιο U potpunosti ste u pravu kada ovako opisujete situaciju. Situacija je iznimno ozbiljna. I upravo zato je moja prethodnica otišla u posjet Kurdistanu kako bi se uvjerila kakva je situacija na terenu i vidjela što se tamo događa s pripadnicima vjerskih, etničkih i ostalih manjina. Vidjeli smo što radi islamska država i na društvenim mrežama. S obzirom da se približava zima i da će ljudima biti teško preživjeti. Treba nam program pomoći kako bi se izbjeglicama pomoglo da prežive zimu. Surađujemo sa UN-ovim agencijama da bismo izradili program kojim bi im se pomoglo da prežive kako bi se pomoglo djeci i ranjivim skupinama stanovnika da prežive zimu. Zato nam trebaju ljudi da budu na terenu kako bi budno pratili razvoj događaja i kako bismo dobili najtočniju ocjenu stanja na terenu. Mi smo u tom području aktivirali i mehanizam civilne zaštite. Možda ćemo uspjeti, možda nećemo uspjeti postići sve što želimo, ali treba nam veća razina suradnje s međunarodnim partnerima kako bi se spasili pripadnici vjerskih i etničkih manjina i kako bi ljudi dobili ono što im je potrebno da prežive zimu. U ime kluba zastupnika socijalista i demokrata kolega ima riječ. Hvala. Gospodine Stilijanides, kao što ste vjerojatno spomenuli, Evropska unija i države članice pridaju veliku važnost humanitarnoj pomoći i upravljanju kriznim situacijama. I to naročito nakon stupanja na snagu ugovora iz Lisabona Spominjanje humanitarne pomoći kao politike Europske unije je nešto što se također nalazi i u osnivačkim ugovorima. Ciljevi i načela te način provedbe su drugačiji. Međutim, nakon hitne reakcije, situacija vrlo često zahtjeva dugoročnu pomoć u vidu razvojne pomoći. Na koji način se koordinacija i prijelaz sa humanitarne pomoći na dugoročni održivi razvoj i razvojnu pomoć, a temeljem načela jačanja veze između pomoći obnove i razvoja iz 2007 te europskog konsenzusa o humanitarnoj pomoći, dakle kako se tome može dati podrška? Kako biste vi kao povjerenik za humanitarnu pomoć i upravljanje kriznim situacijama surađivali sa Komisijom za razvoj, sa odborom za razvoj i visokom predstavnicom u svrhu koordinacije politika, a kako bi se izbjegle praznine u tom važnom procesu. Uvaženi kolega, ovo pitanje koje ste spomenuli uistinu povezuje dva osnovna načela izgradnje otpornosti na krizu, a to je komplementarnost između humanitarnog djelovanja i razvojne pomoći. Definirali ste okvir za suradnju, dakle službi za humanitarnu pomoć i službi za razvoj. Povezivanje pomoći, obnove i razvoja. Bez humanitarnog djelovanja koje treba pripremiti teren za razvoj, neće doći do razvoja. Ja ću naravno surađivati s kolegom Mimicom na tim pitanjima. Već sam spomenuo da je bilo primjera vrlo plodne suradnje e, Ažir u Sahelu, Share na Afričkom rogu. To su upravo primjeri takvih e, aktivnosti, dakle učinkovitih aktivnosti. Uvjeren sam da ima prostora za poboljšanja. Moramo kontinuirano raditi na ocjeni vlastitih aktivnosti i trebali bismo imati također instrumente za postizanje odgovornosti kako bismo poboljšali vlastite aktivnosti. Prije svega nam treba ocjena rizika, upravljanje rizikom i nakon toga izgradnja otpornosti na krizne situacije. Mislim da tu možemo ostvariti ekonomiju razmjera. Smatram da i dalje treba primjenjivati logiku da je bolje spriječiti nego liječiti. Jedan euro utrošen na spriječavanje takvih situacija jednak je sedam eura koje treba utrošiti za rješavanje situacije. Dakle, to je taj omjer 1 naprema 7 i to je uistinu dobra prilika za uštede. gospodine Stiljanides. Vi ste ovdje izjavili da nećete koristiti vojnu podršku kako bi se dostavila humanitarna pomoć. To je pozitivan razvoj događaja. Međutim, velik broj međunarodnih dobrotvornih udruga koristi usluge vojnih ili paravojnih formacija. Njihov način djelovanja ponekad je teško usporediv sa profesionalnom međunarodnom vojskom. Moje pitanje je sljedeće. Hoćete li se koristiti uslugama profesionalnih e, vojnika ili ne? Dopustite mi da nešto razjasnim. Ovo je vrlo osjetljivo pitanje. Iskustvo koje smo imali do sada može nam pomoći u boljem razumijevanju te problematike. Da, mi izbjegavamo vojne operacije u svrhu potpore humanitarnoj pomoći, jer to podrazumijeva gubitak neovisnosti, neutralnosti i objektivnosti, a ta su nam načela potrebna kako bismo mogli doći do žrtava. Međutim, bilo je nekoliko primjera u kojima e, smo pribjegli vojnoj pomoći i to nam je pomoglo u humanitarnim aktivnostima to je zapravo pomoglo da se spasi naše humanitarno djelovanje. To smo morali učiniti. To je bilo potrebno da bi se spasili ljudski životi. Nešto slično tome dogodilo se u Somaliji. Međutim, imamo i negativan primjer iz Afganistana gdje je došlo do zbrke između vojnih i humanitarnih e, aktivnosti, što je otežalo rad humanitarnim djelatnicima, otežalo im je da dođu do žrtvi. Prema tome moramo biti vrlo oprezni u našem pristupu i moramo donositi odluke na temelju stanja na terenu. I zato sam rekao da smo političari, imamo određene vrijednosti kojih se držimo, ali ponekad se moramo nositi s teškim dilemama. I tu bi komisija trebala pronaći rješenje da se zaštiti vjerodostojnost našeg humanitarnog djelovanja, ali ako nam treba vojna operacija da bi se spasili životi, onda na temelju načela iz Osla e, vojna pomoć može se koristiti kao krajnja mjera. Iz kluba zastupnika ALDE. Hvala predsjedateljice. Gospodine Stiljenides, dobrodošli na naš odbor. Kao prvo vam želim zahvaliti na osobnoj predanosti i strastvenom radu. I nadam se da ćete zbog toga provesti neke mjere koje je do sada bilo teško provesti. Nešto što me zabrinulo u ugovoru gospodina Mimice bila je činjenica koliko je humanitarnih djelatnika stradalo u obavljanju svoje dužnosti. Taj broj raste u raznim sukobima. Rečeno je da će sigurnost e, na terenu biti glavni prioritet i da se poziva da se poveća operativna sposobnost nevladinih udruga kako bi mogli imati veću sposobnost upravljanja rizikom i kako bi mogli ići dalje u provedbi pokazatelja za sigurnost. Kakve mjere namjeravate provesti kako bi se zajamčila e, fizička sigurnost e, humanitarnih djelatnika i hoćete li na tome surađivati s ostalim donatorima? Hvala. Pridajem veliku važnost ovom pitanju i vašem, vašoj svijesti vezano uz tu problematiku. Ja sam u uvodnoj izjavi odao počast britanskom humanitarnom djelatniku. No moram vam iskreno reći da sam obavješten o tome kakvu obuku dobivaju humanitarni djelatnici i kakve su sigurnosne mjere. Dakle, govorimo o nevladinim udrugama. Dakle, dobio sam neke informacije o sigurnosnim pitanjima koja se odnose na humanitarne djelatnike. Možda ne bi bilo dobro da sada govorim o stvarima o kojima nemam toliko saznanja. No, Kolega Mimica i ja trebamo se pozabaviti ovim pitanjem. Zatražit ćemo informacije od službi. Možda će nam biti potrebni stručnjaci koji imaju znanje iz tog područja. Neki kolege su spomenuli paravojne formacije i e, kako se nositi s njim, kako se nositi sa opasnostima. No, smatram da e, se radi na europskoj inicijativi za dobrovoljni humanitarni rad. Ako naši dobrovoljci uspiju sudjelovati u humanitarnom radu, ako neki od njih dobiju specijalizaciju u području sigurnosti, možda će moći pomoći i u tom području nevladinim udrugama. Dakle, to su neka pitanja e, kojima se bavim zahvaljujući saznanjima koja imam, no trebamo sveobuhvatnije djelovati kada je riječ o sigurnosnim pitanjima. Poštovani gospodine Stilianides, zadovoljan sam vašom odvažnom, vašim odvažnim obećanjem da budete li potvrđeni kao povjerenik ćete osobno otići u područje Afrike gdje postoji epidemija ebole kako biste potvrdili situaciju na terenu. Ja smatram ako povjerenik želi odigrati stratešku ulogu on mora biti u prvim redovima odgovora na humanitarne krize. Možete li nam potvrditi to što ste rekli e, da biste tako postupili i u slučaju bilo, druge, e, bilo koje druge ozbiljne humanitarne krize za vrijeme trajanja svoga mandata. Poštovani kolega, ja doista mislim ono što kažem i govorim ono što mislim. Dakle, preuzeo sam tu obvezu i ona stoji. Kad preuzmem obvezu e, pred vašim odborom, to je svakako obveza koju treba poštovati, jer ako nije, onda mi kao političari nećemo imati nikakvu vjerodostojnost. Uistinu, moje prvo putovanje biti će u područja u kojima postoji epidemija ebole, kako bih na terenu mogao vidjeti što se događa, ali jednako tako i poslati poruku. Kad je riječ o većoj nazočnosti osoblja koje pruža pomoć, iznimno je važno poslati tu poruku Obavišten sam naime da Ujedinjena kraljevina već uspostavlja bolnice i da su e, zatražili od Ministarstva vanjskih poslova Cipra da pošalje ciparske liječnike. I to će biti moj osobni doprinos e, kao povjerenika za humanitarnu pomoć. E, kroz svoju nazočnost ondje poslaću poruku svojim kolegama liječnicima s Cipra da dođu onamo i pruže pomoć. Evo, to je samo jedan primjer. Postoji tu praktična strana, moći ću osobno vidjeti kakve su potrebe tamo, što sve treba koordinirati, mobilizirati, ali postoji i simbolična e, poruka takvih putovanja. Liječnici se ne smiju bojati tako dugo dok imaju osiguranu mogućnost evakuacije. I doista je važno da sve te mjere koje se predlažu, da se predlažu samo ako postoji mogućnost evakuacije, jer inače ćemo slati e, ljude onamo e, bez da imamo informacije postoji li tamo dovoljno medicinskog osoblja da obavi svoj, e, svoju zadaću. s Argentini. Hvala vam. Vi ste govorili o zaboravljenim krizama, ja bih govorila o zaboravljenim ljudima, o ljudima koji su ostavljeni. razmislimo samo o ljudima u Jarmuku, u Siriji ili o Jasidima a i ljudi koje ne vidimo i e, ne možemo do njih e, recimo u e, Goriju Nuva u Sudanu i u nekim drugim područjima to su ljudi do kojih možemo doći, dakle postoje ljudi do kojih možemo doći, ali ih ne vidimo. Istočni Kongo, zatim okolica Gomana u tamo postoji e, međunarodna pomoć, ali u udaljenijim područjima nema nikoga. Postoje ljudi do kojih ne možemo doći jer vlade ili pobunjenici to ne dopuštaju, a postoje ljudi do kojih ne možemo doći zato što ne ulažemo dovoljno napora da odemo tako daleko. I moje holističko pitanje za vas je što možemo učiniti da promijenimo taj trend, a trend je da se prostor pružanja humanitarne pomoći sve više sužava. Uvažena kolegice, pitanje koje postavljate iznimno je važno. E, činjenica je da doseg humanitarnog djelovanja je sve ograničeni. Imamo problem e, pristupa ljudima kojima je potrebna pomoć i to je uistinu problem na koji ne postoji jednostavan odgovor. U tom smislu moramo biti otvoreni. Rekli smo da postoje politička rješenja za humanitarne probleme ako doista želimo e, doći do srži problema. Ali, htio bih reći, ako mi povjerite ovu zadaću, ja ću uvijek biti spreman razgovoriti pregovarati i sa samim vragom kako bismo iznašli rješenje. Da, moramo razgovarati s onima koji nam mogu omogućiti pristup nekim područjima, inače razgovaramo samo teoretski. Mislim da povjerenik za humanitarno djelovanje mora biti spreman pregovarati sa svima i zato mora poštivati načela humanitarne pomoći. Možemo pregovarati i sa samim vragom kako bismo ga ili uvjerili ili kako bismo mu nametnuli to da nam pruži E, pristup žrtvama, odnosno ljudima kojima je potrebna humanitarna pomoć. Gospodin e, Gil e, sada ima riječ iz Kluba Europe Slobodne i Demokracije. Hvala vam. Mnogo je rečeno o piratstvu u afričkom rogu, jednako tako imamo taj problem i u Somaliji, no taj problem se širi postoje informacije prema kojima postoji 42% povećanje piratskih napada u okolici Gvineje. Pirati sada E, su najviše zainteresirani za pljačku više nego za otkupninu, a većina tih pirata su zapravo nekadašnji ribari, mirni ljudi čiji su životi uništeni zbog europske ribarske politike. U izvješću iz 2000. godine koje je čuo Europski parlament, navodi se da europska politika uzrokuje siromaštvo i očaj u zapadnoj Africi, no Europska unija ništa nije učinila i pirati iz zapadne Afrike sada predstavljaju opasnost za sve brodove. U dopisu koji vam je uputio e, gospodin Juncker on navodi da će biti potrebne reforme, a reforme znače promjene. Hoćete li nam objasniti zakon zašto nakon šest godina upozorenja prethodna komisija nije učinila ništa i možete li prokomentirati kako će izgledati vaša strategija? Poštovani kolega, ovo je vrlo konkretno pitanje i pojedinosti koje ste naveli nisu uključene u informacije koje sam ja do sada dobio. Dakle, nisam se e, pozabavio pitanjem prekomjernog izlova ribe. To i nije područje e, nadležnosti povjerenika za humanitarnu pomoć. Kad je riječ o humanitarnom djelovanju u Somaliji, unatoč važnim političkim problemima i velikim opasnostima postoje velike potrebe stanovništva u tom području, e, tamo gdje nedostaje hrane. I nekoliko sam puta već spomenuo program SHARE koji se provodi u Afričkom rogu, uključujući i Somaliju, a nastoji se osigurati određeni razvoj u tom području. To je europska politika i ne treba je podcijeniti. Nastojimo pomoći ljudima u tom dijelu svijeta kako bi se oporavili i započeli s razvojem. No moram spomenuti da ovaj konkretni problem prekomjernog izlova ribe koji ste spomenuli, e, da ja nisam upoznat s tim problemom, no doista vjerujem da je Europska unija učinila mnogo u tom području. E, mi smo najveći donator humanitarne pomoći i mislim da to ne treba podcijeniti. Naravno, uvijek unutar proračunskih ograničenja. A ne mogu komentirati ova druga pitanja, bilo bi pogrešno da komentiram pitanja sa kojima nisam upoznat. Gospodin Jansen, nezavisni zastupnik. Gospođo predsjedavateljice, pomoć u hrani kad kad je potrebna, a pomoć u hrani kad kada onemogućava ljudima u tim područjima da e, se sami održavaju, odnosno osiguraju e, sredstva za svoj život. E, znam da je to već rečeno, spomenuti su veliki problemi sa gladi koja traje već godinama jer čitava proizvodnja hrane je u nekim dijelovima svijeta nestala. Možete li nam e, potvrditi da ako postoji potreba za pomoći u hrani da će lokalni proizvođači hrane biti zaštićeni od mogućeg bankrota. Već sam spomenuo slučaj programa u pokrajini Sahel, programa Ažir, e, koji je uzeo u obzir činjenicu da treba prodavati hranu e, koja je proizvedena lokalno i već sam rekao da pomoć u hrani se tamo temelji na voucherima i na gotovinskim iznosima kako bi se omogućilo ljudima koji su primatelji pomoći da kupaju, kupuju lokalno proizvedene namirnice. Ne moramo koristiti tradicionalni način gdje šaljemo e, pomoć u naturi, dakle šaljemo proizvode. E, oni često niti ne dođu do onih ljudi kojima su namijenjeni i e, glavna uprava Eko je me obavijestila da je s tim načinom pružanja pomoći bilo problema. Međutim, ako želimo izgraditi otpornost na krize, to je temeljna e, temeljna opcija. Naravno, treba uzeti u obzir konkretne okolnosti u svakoj situaciji, a i svakako treba e, zajamčiti da pomoć koja se pruža ne poremeti lokalnu proizvodnju hrane vjerujem da na taj način možemo izgraditi otpornost i to je nov i inovativan način pružanja pomoći Europske unije. Vjerujem da ljudi koji su iznijeli te nove ideje su doista stručnjaci za ta područja, imaju iskustva i oni su me uvjerili e, govoreći mi o toj izgradnji otpornosti, uvjerili su me da bi upravo ovaj način pružanja pomoći e, trebalo dalje širiti i dodatno financirati kroz proračun glavne uprave EKO. Gospodin Hejt E, iz Europskih pučana. Hvala vam lijepo, hvala vam na iskrenim odgovorima na pitanja koja su vam do sada postavljena. Kao što znate, te postoje golemi problemi u Europskoj uniji i u svim našim vladama kad je riječ o pružanju pomoći u kriznim situacijama. Prije svega Europa je bogata i kao Europska unija mi smo sretni da imamo nevladine organizacije koje rade tako fantastičan humanitaran posao kako možete poboljšati suradnju sa nevladinim sektorom, osobito u području pružanja humanitarne pomoći? Drugo pitanje, 2016. godine imat ćemo reviziju višegodišnjeg financijskog okvira. Koja su to pitanja koja ćete vi iznijeti, a osobito kad je riječ o ukupnim iznosima za pojedino područje i e, osobito u odnosu na humanitarnu pomoć? I kao treće, kad govorite o predvidljivosti i o pravovremenom financiranju humanitarne pomoći i preuzimate odgovornost za e, to, osobito za nevladine organizacije koje se suočavaju sa sve većim brojem kriza u kojima sudjeluju, možete li dakle preuzeti tu obvezu kao budući povjerenik? Hvala vam prije svega na ljubaznim riječima koje ste mi uputili imate potpuno pravo osnovan problem jest uravnotežiti e, obveze i plaćanja to je temeljno načelo i to je naš glavni cilj na razini Europske komisije uz vašu pomoć koja mi je svakako potrebna um, odmah mogu reći da moram uvjeriti kolege povjerenike da je humanitarno djelovanje posebna stvar jer moramo financirati nevladine organizacije kako bi one mogle surađivati sa lokalnim nevladinim organizacijama i pružati humanitarnu pomoć. Upravo to je naš cilj, imate potpuno pravo. To je cilj koji ćemo pokušati ostvariti i prije srednjoročne revizije e, višegodišnjeg financijskog okvira. To je nešto što želimo ostvariti već sada. I zato mislim da današnja odluka odbora za proračun je važna jer to znači da parlament stoji iza nas. To je politička poruka koju treba poslati i koju treba razumjeti. Kao Odbor za razvoj 10. rujna poslali ste dopis kojim tražite da se pokušaju uravnotežiti obveze i plaćanja. Znači to je naš zajednički cilj na koje možemo raditi i vi i ja ako me potvrdite kao povjerenika. Moramo se pobrinuti da plaćanja i obveze budu uravnoteženi kako bismo mogli ispuniti obveze prema nevladinim organizacijama, inače one neće moći djelovati. To će nam omogućiti da zadržimo svoj ugled diljem svijeta kao Europska unija i da zadržimo povjerenje e, različitih agencija. Dakle, u potpunosti se slažem sa svime što ste rekli. Gospođa Šlajn iz Socijalista i Demokrata. Hvala vam lijepo. E, gospođa predsjedavajuća, hvala kandidatu za povjerenika. Suočeni smo s brojnim problemima zbog poplava i drugih e, katastrofa, a često je riječ o katastrofama koje su se mogle izbjeći često nastojimo smanjiti rizike i mislim da to treba ostati važna tema kad govorimo o humanitarnoj pomoći. Važno je da poboljšamo svoju otpornost. Prevencija je ujedno i isplativija, financijski učinkovitija. Uskoro ćemo u Japonsku. Japanu, e, dakle u Japanu sljedeće godine će biti prihvaćeno izvješće. E, važno je vidjeti koji su to prioriteti e, koji, koje ćemo ondje iznijeti u ime Europske unije, pa me zanima vaše mišljenje o tome. Da, imate pravo 2013. godine 20% proračuna EKOA otišlo je na prevenciju, to su značajna sredstva i već sam rekao da jedan euro koji uložimo na prevenciju znači uštedu od 7 eura na E, reakciju na katastrofu, što znači da onda tih 7 eura, odnosno taj iznos možemo uložiti negdje drugdje. I to je ono e, za čime se trebamo voditi. Govorili ste o konferenciji koja će se održati u ožujku sljedeće godine e, gdje ćemo razgovarati o okviru za djelovanje i tu trebamo stav Europske unije, dakle stav eh, našeg, eh, naše glavne uprave za humanitarno djelovanje, ali i čitave komisije. Potrebno eh, nam je da čujemo mišljenja kako bismo došli do zajedničkog stajališta i to stajalište mora biti vrlo odlučno, a biti će učinkovitije ako ga podupre i komisija i parlament. Već sam rekao da bismo mogli organizirati organizirati jednu radionicu na kojoj bismo pokušali iznjedriti zajedničko stajalište, a onda bi povjerenik koji će e, u Sendaju u Japanu predstavljati Europsku uniju e, će onda imati mnogo e, čvršći položaj. Mislim da treba E, ostati na liniji kojom nastojimo ostvariti veću otpornost i bolju prevenciju. Djelatnici glavne uprave Eko vrlo su stručni, oni rade na temelju tih načela i mogu nam pomoći unatoč velikih poteškoća s kojima se suočavamo zbog brojnih kriza da učinimo mnogo e, i da imamo osjećaj onda da smo mnogo i ostvarili. Pitanje u... E, Kolege Zecera, imam još jedno dodatno pitanje što se tiče korištenja lijekova u kriznim situacijama. Ako imamo situaciju gdje je potrebna humanitarna pomoć, onda se vrlo često šire infektivne bolesti, opasne bolesti E, i tu je potrebna upotreba antibiotika. No mi znamo da antibiotici vrlo često ne djeluju zato što su postali rezistentni. A istodobno je potrebno da imamo učinkovite lijekove i da možemo ih ustupiti na terenu kako bismo pomogli e, ljudima, kako bismo pomogli e, da se ta bolest ne proširi. Koje biste si mjere u vašem resoru mogli zamisliti s kojim bismo možda preventivno mogli djelovati, da pravovremeno vidimo gdje su prisutni takvi rezistentni slučajevi gdje se možda trebaju koristiti alternativni lijekovi i kao drugo, kako se može poticati razvoj takvih lijekova budući da kad kad traje 15 do 20 godina prije nego što se može doista na čovjeka primijeniti na novi antibiotik. Hvala. έχετε επαναφέρει στα πανεπιστημιακά μου χρόνια. Evo, vratili ste me sada u moje studentske godine. Vodili smo tada rasprave o alternativnoj medicini i njezinu odnosu prema tradicionalnoj klasičnoj medicini. Naravno, to je pitanje o kojem treba razgovarati sa povjerenikom za zdravlje i želim vas obavijestiti da sam se već susreo s njim i razgovarao o pitanju ebole i bilo je to e, vrlo, uč, je to vrlo učinkovit razgovor jer on jest liječnik. Da, postoji problem otpornosti određenih bakterija na antibiotike, no vjerujem da postoje specijalizirane nevladine organizacije i kada i postoje specijalizirani testovi pomoću kojih se može Uh, utvrditi uh, koje vrste antibiotika treba slati na teren. To naravno ovisi o lokalnoj situaciji. Važna je stoga suradnja između nevladinih organizacija i lokalne zajednice. I ne treba ništa isključiti, niti tradicionalne metode liječenja i iscjeljivanja. U Africi takve metode doista postoje i e, lokalno stanovništvo u te metode isciljivanja čvrsto vjeruje i vjeruju iz toga, one također imaju važnu ulogu jer imaju psihološki učinak i ja stoga ne bih odbacio takav pristup no to je naravno pitanje koje je potrebno dostatno analizirati i svakako to je pitanje koje treba postaviti specijaliziranim nevladinim organizacijama gospodin Görens iz e, skupine, odnosno kluba zastupnika ALDE. Hvala, vam. Hvala vam što ste rekli da ćete vaše prvo putovanje posvetiti zemljama gdje se proširuje virus ebola. Znamo da će se idućih nekoliko tjedana udvostučiti broj zaraženih osoba ako se ništa učinkovito ne poduzme. Započet ćete sa radom u studenom ako se potvrdi i do tada će se zasigurno taj još povećati. Prema nama znamo da je kriza započela u ožeku i da je reakcija međunarodne zajednice nije bila na razini zadatka, to je najmanje što se može reći. Ne smatrate li da bi trebalo procijeniti multilateralni sustav eh, pružanja zdravstvenih usluga budući da imamo nevjerojatnu sporost sustava i neučinkovitost koji se ovdje vidi. Ne smatrate li da bi vaše drugo putovanje trebalo ići u Ženevu kako biste tamo pokazali čvrstoću prema međunarodnoj zajednici, prema multilateralnom sustavu zdravstva koji nam je jako važan. Mislim, ja sam osobno fanatik za taj sustav, ali trebalo bi ići tamo i reći što ne valja. Ova kriza nam pokazuje našu odgovornost koja je dio svih nas. Hvala. Έχετε Da, imate pravo kad to kažete. Predsjednik Obama je to također prihvatio i rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda također potvrđuje da smo kasno reagirali na ebolu, no moramo biti pravični. Gospođa Kristalina Georgijeva još od ožujka upozorava na ebolu i od tada su se počela slati prva sredstva. Mi smo prvi poslali tu poruku i spomenuli ste također i pitanje odgovornosti. To također treba uzeti u obzir. Da, imate pravo kad kažete da multilateralni zdravstveni sustav e, se mora pozabaviti tim pitanjem i moramo jasno analizirati zašto je došlo do takvog kašnjenja. Ja vjerujem da bi moje prvo putovanje trebalo biti putovanje u područje u kojima postoji epidemija, jer žurno pitanje sada nije odgovornost, nego kako ćemo riješiti taj problem, problem koji je pred našim vratima. Kao što sam rekao, predsjednik Svjetske banke koji je epidemiolog rekao je da je ovo prvi ovakav izazov s kojim se suočavamo. E, I zato doista mislim da će posjet tom području pomoći da se e, postigne veća mobilizacija, da veći broj liječnika i zdravstvenih djelatnika dođe na teren, da se e, uspostave mobilne jedinice za liječenje i da se polako pomogne zdravstvenim sustavima tih zemalja da se oporave. Ako se zdravstveni sustavi tih zemalja ne oporave, onda gradimo dvorce u pjesku. Moramo dakle obnoviti zdravstvene sustave pogođenih zemalja. Hvala vam. Molim vas da se pridržavamo vremena, već kasnimo 10 minuta gospođa Sanchez Calientes iz kluba zastupnika e. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Kao Cipranin ste rekli da ste posebno osjetljivi vezano uz temu da smo 2011. 2012. godine dali Palestini velika financijska sredstva pri ovim zadnjim sukobima su se 15 bolnica oštetilo, 26 ih je moralo biti, 26 škola je moralo biti zatvorene zato što su u potpunosti uništene. Hoćete li otići u Palestinu kao povjerenik? Hoćete li pogledati što je s onim što je tamo uništeno? To je izgrađeno sa novcem naših poreznih obveznika, a pomoć je sada Potemlja nego ikad prije. Kako ćete povećati pritisak na Izrael da humanitarna pomoć i razvojna pomoć može tamo doprijeti direktno, a ne da se to mora odvijati preko Izraela. Hvala vam. Hvala vam. Znamo da je Cipar u neposrednoj blizini tih područja gdje trenutno vladaju velike humanitarne krize. Mi smo blizu Sirije, Palestine, pojasa Gaze. Susjedne države u toj regiji jako pate od toga. Turska, Libija, na primjer. I uopće ne znamo kako zapravo Libanon trenutno podržava taj pritisak izbjeglica. To je doista geopolitički potres i moramo u svakom slučaju vrlo pažljivo pratiti e, kakvi su daljnji razvoj u toj regiji. Toliko dakle što se tiče toga da sam kao cipanin posebno to osjetljiva. A sada što se tiče sadržaja. U određenoj regiji smo možda poticali izgradnju određenih ustanova i oni su djelomično možda uništene a u pojasu Gaze i u tamošnjim sukobima zatražili smo odštetu od izraelske vlade i taj zahtjev trebamo i dalje podržati. Porezni obveznici koji su plaćali za humanitnu pomoć i za obnovu ne mogu jednostavno tako biti iznevjereni. Naravno, politički okvir je takav da svaki povjerenik unutar e, zajedničke europske politike djeluje i da ima različite, različite područja nadležnosti. A 31. kolovoza je Europsko vijeće nakon primjerja u pojasu Gaze dalo isto tako jasnu izjavu. Europska unija podržava rješenje s dvaju država između Izraela i Palestine, te isto tako i e, primjerje I nadam se da ćemo i nadalje imati pristup toj regiji. Eto, sada mi je vrijeme isteklo. Hvala, naravno kasnije ćete moći ponovno se osvrnuti na sve što smatrate da ste propustili. Gospođa Hojbuh u ime zelenih. Gospodine Selianides, najprije vam želim srdečno zahvaliti na vašem nevjerojatnom angažmanu. Imam osjećaj da stvarno gledate na ljude i da je to isto tako naravno važan preduvjet u novom mjestu za koje se kandidirate. Unatoč svim naporima koji vidimo, imamo uvijek iznova tu kritiku da je suradnja sa lokalnim strukturama u okviru humanitarne pomoći zapostavljena, to jest da se ne odvija na dovoljno ofenzivan način. Kako mislite ukloniti taj manjak u smislu humanitarne pomoći, kako mislite u budućnosti više integrirati lokalno stanovništvo u naše aktivnosti. Hvala vam. Samo da prvo damo okvir za ovaj razgovor. Dakle, Suradnja s lokalnim e, stanovništvom, prema informacijama koje sam zaprimio, kako bih vam pojasnio, mogu reći da udruge civilnog društva iz Europe imaju kontakte sa lokalnim udrugama civilnog društva i e, s njima su u suradnji. No, te udruge ne mogu pristupiti e, programima zato što ne ispunjavaju neke kriterije, na primjer kada se radi o upravljanju financijskim sredstvima ili kada se radi o dokazivanju know a Tu se radi o određenim kriterijima koji su takvi da imamo samo dopuštene udruge civilnog društva s kojima možemo surađivati, a ne s lokalnim udrugama. To su informacije koje ja imam. No ja vidim da se tu odvija uska suradnja i samo u okviru takve suradnje sa lokalnim udrugama možemo upotno se ispuniti naše zadaće. Vi ste tu spomenuli da bi mogao, mogao doći do problema. Ja mislim to pomno ispitati u svakoj regiji. Mislim istražiti je li razlog u tome možda neki općeniti regionalni okvir. Kada udruge civilnog društva koje mi mjerimo putem takvih kriterija nisu u suradnji sa lokalnim udrugama civilnog društva, onda bi to bio stvarno problem. Ali ako se to odnosi samo na pojedine države članice, pojedine slučaje, onda mislim da bismo mogli na terenu naći neko rješenje. Ali to trebamo istražiti slučaj po slučaju. Ukoliko mi ukažete poverenje, u svakom slučaju ću se zabaviti s tom temom i osobno ću to istražiti. Hvala lijepa gospođa Evi iz kluba zastupnika FDD. Jeste li ovdje? Da, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Gospodine kandidate zapovjednika, pristup resursima poput vode je danas čest sukoba. Imamo više od 2 milijuna izbjeglica u ovom trenutku i ta brojka dalje raste. A klimatske promjene još i više zaoštravaju taj problem sa energijom i sa vodom. Taj problem je već danas kroničan za mnoge države članice. 2007. do 2012. godine će troškovi s tim u vezi još i dalje porasti. U kroničnim kriznim situacijama gdje je potrebno djelovanje se još više pokušava situacija. Nekoliko primjera. 2012. godine se predstavio program za vodu. Imali smo i projekt za solarne čelije s kojim je moguće proizvoditi 100 litara na dan, na primjer. Mislite li da bi humanitarna pomoć treba također uzeti u obzir i održive izvore energije i tu ponuditi novu mogućnost za zemlje koje primaju tu pomoć. Hvala Vi ste dobro opisali tu temu. To je povezano s klimatskim promjenama. To je iznimno velik problem za čovječanstvo. Mi moramo ispuniti našu odgovornost što se tiče klimatskih promjena. Europa se ovdje nalazi u posebno teškoj situaciji. Znate da imamo i problem vezano uz propise o emisijama. Kao europljanin imam utisak kada se susrećem s ljudima iz drugih dijelova svijeta da se mi barem trudimo pronaći rješenje za taj problem. Zagađivanje okoliša dovodi zatim i do prirodnih katastrofa, na primjer ove poplave na području Srednje Europe u regiji Balkanu u svibnju. To je sve povezano sa klimatskim promjenama. U regiji Sahela imamo isto tako ozbiljne probleme zbog klimatskih promjena. Europa dakle ima obvezu učiniti nešto što se tiče oblažavanja posljedica klimatskih promjena, a prije svega tu moramo postaviti težište na prevenciju. Na primjer, trebali smo pokušati spriječiti poplave u Europi, a za, pritom e, su nam potrebni instrumenti za prevenciju kriznih situacija. Tu postoje određene obveze koje moraju ispuniti države članice. Glavna uprava pokušava izgraditi određenu otpornost na takve situacije. A isto tako za regiju Sahela imamo u vidu odgovarajuće mjere s kojima bi se moglo spriječiti da se izgube zalihe vode na područjima gdje vlada suša. To je dio naših napora i to treba integrirati u naše planiranje. Hvala, gospodin, gospođa Jimenez iz Europskih pučanja. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Gospodine Stiljanides, srdačne čestitke zbog toga što ste žrtve stavili u vaš fokus, da njima želite dati glas. Želim nešto reći o žrtvama u Nigeriji. Svi znamo slučaj okrutne otmice kršćanskih djevojčica, od strane Boko Harama. Svi znamo da se u Nigeriji osnovao kalifat, imamo više od 3 milijuna izbjeglica i to znači da moramo hitno pružiti pomoć onima koji su najviše tu žrtve. Znamo da siromaštvo potiče još više ekstremizaciju društva. Moje pitanje je što Europska komisija ima u vidu kako bi ispunili humanitarne obveze uzevši u obzir da postoji samo malo međunarodnih dionika na, na tom području Afrike. To je zbog teške situacije sa, sa sigurnošću. I što želite učiniti kako bi se svladali humanitarne izazove u zemlji gdje imamo skoro dva milijuna djece koji su neishranjeni. To je najveći broj u Africi, a imamo isto tako tamo i najveću stopu smrtnosti djece na svijetu. Hvala. Dragi kolega, da, kolegice, da imate pravo. Unatoč tome što je Nigerija po BDP-u ne zapravo toliko siromašna zemlja, ona ima vrlo važan problem sa neishranjenošću i Boko Haram jest izveo odmicu učenica. To je stvorilo vrlo lošu situaciju u sjevernom dijelu Nigerije. Imamo 4000 žrtava skoro u tom dijelu zemlje. Dakle, što trebamo praviti je u konzultaciji sa nigerijskom vlašću složiti se da je taj problem neishranjenosti takav da trebaju prihvatiti mjeru za izgrađivanje otpornosti. Mi možemo doprinijeti što se tiče pomoći u obliku hrane, ali naša, naše mogućnosti su ograničene i stoga moramo uvjeriti vlade, vladu u toj zemlji da energičnije djeluje na izrađivanju otpornosti za, na krizne situacije. Europska unija bi dakako trebala nastaviti pružati pomoć Nigeriji, pružati pomoć djeci, ali i svim prognanim osobama, jer se aktivnosti Boko Haram i dalje nastavljaju. Ali rješenje bi trebalo biti političko. To je jedini način kako možemo zaustaviti humanitarnu krizu. To je ono što trebamo poduzeti. To bi bilo holistički pristup tom problemu. Naravno, možemo i pomoću mis eh, Morgerini imati jednu koordinacijsku funkciju gdje možemo pomoći Nigeriji da ograniči eh, ograniči, spriječi aktivnosti Boko Harama jer oni su ti koji počinjavaju te strašne zločine. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Silva Pereira iz Socialista demokrata. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Gospodine kandidate za povjerenika, ja želim spomenuti dramatičnu situaciju u kojoj se nalaze izbjeglice. Mi vidimo čitave skupine stanovništva kojima je hitno potrebna međunarodna pomoć. To znači da nam je potrebna europska politika što se tiče učinkovite humanitarne pomoći eh, koja bi koristila na učinkovit način mjere koje stole na raspolaganju, ali isto tako koja bi bila u partnerstvima sa glavnim organizacijama. Jedna od glavnih organizacija je sigurno agencija UN-a za izbjeglice koju gospodin Piteriš vodi. On je obavio dobar posao u toj funkciji i kakav ste oblik suradnje zamislili sa UNHCR-om što se tiče pružanje pomoći na međunarodnoj razini. Zatim suradnja sa uh, udrugama civilnog društva. Kako Europska unija može na odgovarajući način cijeniti doprinos koju čine udruge civilnog društva pri planiranju odgovora na krizne situacije i pri provođenju aktivnosti, jer oni su često od odlučujuće važnosti u tim postupcima. Hvala. Dragi kolega, vi ste spomenuli vrlo važnu temu. To je povezano i sa konferencijom o humanitarnoj pomoći koja će se održati u Istanbulu. To je nešto što treba stalno procenjivati. Tu zasigurno i postoje mogućnosti za dalje popravke i mi o tome trebamo razgovarati na razini povjerenika Dakle, što se tiče zajedničkih e, europskih stajališta, moramo već unaprijed prije ovog, ove konferencije u Istanbulu izraditi e, naša stajališta kako bismo mogli dati učinkovit doprinos. Gospodin e, Giterš kao povjerenik za izbjeglice, s njim sam već razgovarao i mi smo već pokušali izraditi zajednički stav. On vrlo dobro poznaje tu temu i ja sam uvjeren u to da će on doprinijeti tome da se taj e, postupak dobro odvije, da se uspije shvatiti više pozornosti na izbjeglice. Postoji toliko mnogo izbjeglica koji su prizašli iz toliko mnogo različitih humanitarnih kriza da mi sada moramo načelno prići tom problemu. Postoji tu jednostavno praktične mogućnosti kako možemo još poboljšati dosadašnji pristup. Kriza u Siriji, na primjer, je trenutno vrlo aktualna i vrlo hitna. Tu jedine narodi i e, UN-ov specijalni predstavnik za izbjeglice, oni su ti koji su dali važan doprinos, a to ćemo već i pri sljedećim sastancima spomenuti. Sada što se tiče suradnje sa Ujedinim narodima. To se treba odvijati u okviru plana za reformu jedinih naroda. Tu će se sigurno ponovno spominjati sve ove pitanje. Hvala. Sada sljedeći predstavnik e, kluba ECR. Hvala vam. Europska unija i narodi su se razvili preko godina i te dvije organizacije imaju vrlo različita mišljenja, vrlo različita rješenja kada se radi o upravljanju u kriznim situacijama, kada se radi o posjedovanju, ublažavanju i djelovanju nakon sukoba. Što se tiče humanitarne pomoći, to je sve regulirano u okviru vrlo određenog administrativnog financijskog okvira. I stoga što vi možete učiniti kako biste ojačali suradnju između Europske unije i UN-a i koji dio tog sporazuma, administrativnog financijskog sporazuma se može ojačati ili poboljšati? Da, doista. Uopćenito je prihvaćeno gledište da je suradnja između Europske unije i Ujedinih naroda vrlo dobro razvijena. Četrdeset posto naših financijskih sredstava dajemo agencijama jedinih naroda. Zato što oni imaju to znanje, one su specijalizirane i one su poznate diljem svijeta i stoga trebamo i dalje nastaviti suradnju s njima. Tu suradnju treba održati na najvišoj mogućoj razini i to će se i dogoditi zato što je to potrebno. Poboljšanja u pojedinim detaljima su naravno uvijek dobrodošla, kao što smo na primjer vidjeli u slučaju Haitija tu smo imali poteškoća s koordinacijom i sa pitanjem vodstva. isto tako smo imali problema i sa odgovornošću, sa polaganjem računa. O tome trebamo raspraviti, a već sam vam i napomenuo da sam se sastao sa gospodinom Valeri Amos, koja je odgovorna za ta pitanja i u okviru tih razgovora uvjeren sam da ćemo naći načine na koji možemo poboljšati našu suradnju i na koje možemo naći rješenje za konkretna pitanja koje se tiču ove eksplozije humanitarnih kriza. I pokušat ćemo, a to je iznimno važno, pokušat ćemo naći nove donatore. Prije svega među muslimanskim zemljama, zemljama zaljeva, to će pomoći u izgrađivanju mostova i to će nam pružiti pristup regijama u kojima trenutno nemamo pristup. Hvala vam, gospodin Nat iz kluba zastupnika ALDE. Hvala i čestitam vam na vrlo jasnim objašnjenjima koja ste nam dali. Premda se ne slažem s nekim vašim izjavama, rekli ste da Problemi vezani s glađu proizlaze iz problema koje ne, se ne mogu imenovati, ali to se zove kleptokracija, dakle to je taj problem. I upravo zato bi Europska unija trebala biti vrlo stroga prema onim državama koje ne preuzimaju odgovornost prema drugima. Ovdje želim spomenuti Izrael na četvrtoj ženevskoj konvenciji izražena je, izražen je zahtjev da okupacijske snage moraju dati osnovnu zdravstvenu skrb. Međutim, Izrael je ništa ne ulaže u Palestinu. Oni su razorili postojeću infrastrukturu koju smo mi izgradili i također je ustanovljeno da dobit ide natrag Izraelu. Ne bismo trebali nastaviti plaćati za takvu spekulaciju i trebamo se pobrinuti da se ispuni druga točka u sporazumu između Europske unije i Izraela, a to je da se traži zaštita ljudskih prava ili Mislim da bismo to trebali učiniti, a ne samo stajati skršenih ruku i djelovati smiješno. Hvala na ljubosnim riječima. U pravu ste, u nekim zemljama pitanje upravljanja možda je najbitnije a kako bi humanitarna pomoć došla do onih kojima treba i kako bi se počela rješavati neka pitanja. Ovo je jedno od osnovnih pitanja, to je izazov za naš holistički pristup. Za nas kao Evropsku uniju. Trebali bismo razgovarati o tim pitanjima u projektnom timu za vanjske odnose. Što se tiče Izraela, već sam jasno rekao da je točno da tamo gdje dolazi do razaranja zgrada izgrađenih iz sredstava Europske unije, da ćemo tražiti naknadu štete. Što se tiče pristupa gazi, nakon primirja čini se da postoji mogućnost e, pristupa gazi i postoje neke mogućnosti da se tamo isporuče lijekovi i ostale potrepštine. Dakle, neki od njih su došli do tog područja. Kako će se stvari dalje razvijeti je ključno pitanje. Svi znamo da problematika Palestine izaziva probleme na razini čitave zemaljske kugle i da su posljedice vidljive diljem svijeta. Već sam spomenuo odluku donesenu 30. kolovoza, to je odluka vijeća. U svojih e, u završnoj riječi ću jasno dati odgovor na to pitanje iz kluba zastupnika Pučana. Kolega ima riječ. Što se tiče budućnosti humanitarne pomoći, trebamo ulagati u prevenciju prirodnih katastrofa. Istovremeno svjedočimo kompleksnim kriznim situacijama, što znači da trebamo tjesno surađivati s lokalnim stanovništvom a lokalne vlasti imaju pravo distribucije humanitarne pomoći. Otpornost na krizne situacije u velikoj mjeri ovisi o lokalnoj zajednici. Međutim, kada god doživimo neuspjeh kod isporuke pomoći, trebamo u najmanju ruku smanjiti rizik i spriječiti da se dogodi ono najgore. Što se tiče partnerstva i suradnje kod isporuke humanitarne pomoći, to je vrlo bitno i zanima me što ćete vi poduzeti kako biste poduprijeli aktivnosti lokalnog stanovništva. U svrhu smanjenja rizika od izbijanja katastrofa imamo prvu točku strategije za sprečavanje, odnosno prevenciju katastrofa. Naš prvi korak trebao bi biti da se smanji opasnost od izbijanja katastrofe. Već sam spomenuo da jedan euro utrošen na prevenciju vrijedi 7 eura e, kod e, sanacije posljedica. U pravu ste, trebamo nastaviti s primjenom te politike, trebamo uključiti u potpunosti lokalne aktere. Međutim, svaki slučaj je drugačiji. Primjerice programa Žir u Sahelu različit je od programa Share na Afričkom rogu. I uloga lokalnog stanovništva i lokalnih aktera je također bila drugačija. U Južnom Sudanu je politička situacija tako kompleksna i tragična da nema mogućnosti da se radi na izgradnji otpornosti na krizne situacije. Isto vrijedi i za Kongo. Dakle, u velikom broju slučajeva ne možemo se obratiti lokalnim akterima jer naprosto ne možemo do njih doprijeti. Svaki slučaj je različit i moramo te različitosti uzeti u obzir kroz provedbe strategije izgradnje otpornosti na krizne situacije i smanjenje rizika. No, smatram da se ovaj pristup pokazao optimalnim u suradnji s povjerenikom za razvoj i službama komisije za razvoj morat ćemo raditi na razradi istog pristupa. Ako uspijemo zadržati 20% sredstava za ovo područje, to će biti vrlo značajno. Gospodine Stilijanides, prije svega vam zahvaljujem na angažmanu, na ovoj politici koja je važna za Europsku uniju. Ako čovjek može iskazati domoljublje u odnosu na Europskoj uniji, onda je to upravo u ovom području. Kao što je rekao kolega Louis Michel, ovu politiku treba učiniti vidljivom, utjeloviti posebno za mlade koji se žele ugledati u Europu. Želim postaviti jedno pitanje koje e, kojeg se još niste dotaknuli, premda ste spomenuli UN. Mi smo veliki donator, 40% sredstava, ali nismo jedini, premda možemo biti zadovoljni. Sada se pojavljuju novi donatori. Vrlo kratko ste spomenuli važnost zemalja i zaljeva, tu i Turska, Indija, Brazil. Njihov, njihova načela djelovanja nisu u potpunosti ista kao naša. Međutim, što se tiče učinkovitosti, treba nam suradnja s njima. Moramo razmišljati o humanitarnoj pomoći u sljedećih deset godina. namjeravate li razvijati tu suradnju i na kojim osnovama i načelima? Hvala vam na pitanju. Da, to uistinu zadire u srž čitave problematike pronalaženja novih donatora. Toliko je humanitarnih kriza da niti jedan proračun ne može riješiti sve. Trebaju nam novi donatori, nove ideje kako doći do sredstava. Upravo zato se razgovara i o ideji osnivanja zaklada Sva su ta pitanja vrlo značajna. Zemlje koje ste spomenuli, e, Indija, Kina, Rusija, Turska, zemlje iz zaljeva, trebaju odigrati svoju ulogu u naporima za iznalaženjem novih donatora. Vrlo je bitno da se zadrži odgovarajuća razina humanitarne pomoći, a bez novih donatora ne mislim da ćemo moći zadržati istu razinu pomoći. Novi povjerenik za humanitarnu pomoć trebao bi mobilizirati aktere iz čitavog svijeta kako bi se podigla razina donacija. Upravo zato je ovaj sastanak na vrhu u Istanbulu vrlo važan i vrlo je dobra činjenica da se konferencija održava u Turskoj. To će biti politička poruka i muslimanskim zemljama. Trebamo iskoristiti činjenicu, dakle, uoči sastanka, ali i na samom sastanku na vrhu. I vjerujem da bi prvenstveni cilj Europske unije i UN-a trebao biti pronaći nove donatore za rješavanje kriznih situacija. Trebamo ići i na neka druga rješenja, kao što su zaklade. U obali Bjelokosti imamo financijska sredstva iz Francuske i pokušavamo dobiti 140 milijuna iz Ujedinjene kraljevine. Trebamo se koristiti svim instrumentima. Hvala gospodin Zeler za Europskih pučana, hvala vam. Gospodine Selinidis, sviđa mi, se, sviđa mi se jedna rečenica koju ste ovdje napisali. Ja se obvezujem da ću se angažirati u zaboravljenim krizama, onim krizama gdje stanovništvo koje pati od krize više nije u središtu e, javne pažnje. Rekli ste da ćete kao prvo putovanje posjetiti regiju koja je zaražena virusom ebole. Ona je sada u pažnji javnosti, ali ovaj Južni Sudan koji spominjate nije nažalost više u fokusu. Prije tri godine su, sad, su tamo građani s velikim entuzijazmom slavili neovisnost, sada već godinu dana imamo tamo humanitarnu krizu, više nemamo mira. Unatoč svim poteškoćama, hoćete li poduzeti neke mjere kako bi onih stotinu tisuća koji su tamo u bijegu, onih, onaj milijun koji je tamo, eh, kojima tamo prijeti glad, da zaprime našu pomoć. Jer eh, Europska unija je pozdravila neovisnost Južnog Sudana i više stoko ste naglasili da ste politički povjerenik. Dakle, koje ćete političke mjere poduzeti kako bi se još više obvezali da pomognemo toj zemlji i građanima te zemlje? S pravom kažete da ne smije biti zaboravljenih kriza. A velika je vjerojatnost da se to odnosi i na Južni Sudan. Ako se tamo ne nastavi isporučivati pomoć, to bi mogla postati zaboravljena kriza. Ove godine je Europska unija već dala 50 do lipnja, još 30 tijekom ljeta i sada čekamo još 30 milijuna iz e, pričuve za hitne situacije. Dakle, ukupno bi to iznosilo 110 milijuna eura koliko će dobiti ovo područje. Dakle, ne može se reći da smo zaboravili na Južni Sudan. Mi smo tamo prisutni. Naravno, rezultati nisu onakvi kakve smo mogli očekivati. Tamo ima problema sa neuhranjenosti i postoji ozbiljna opasnost od izbijanja gladi. Nažalost, e, tu su i dvije grupacije koje su u međusobnom sukobu i one neće omogućiti, ne žele omogućiti čak niti da se eksploatira nafta koja bi mogla izvući zemlju iz krize. Dakle, tamo postoje brojni problemi. Međutim, vrlo je teško u tom području ostvariti stabilni rast. Životni standard je također vrlo nizak u toj zemlji i samo ću ponoviti ono što je rekao stručnjak za humanitarna pitanja iz Japana. Ne možete imati humanitarna rješenja za humanitarne krize. Potrebna su politička rješenja. Naša bi uloga trebala biti pomoći Južnom Sudanu, e, ne ispuštajući iz vida humanitarnu pomoć, da ta zemlja dođe do političkog rješenja. Sada smo na zadnjoj stranici pitanja. Još samo šest pitanja. Gospodin Dans u ime socijalista i demokrata. Hvala. Gospodine Stelinide, spomenuli ste klimatske promjene. Naravno, to je veliki problem. 2020. godine 32 milijuna ljudi je moralo pobjeći zbog prirodnih katastrofa, a 90% tih katastrofa su uzrokovane ljudskim djelovanjem. Nije svaka humanitarna e, katastrofa uzrokovana prirodnom nepogodom e, u vijestima. E, u Srednjoafričkoj republici bilo je suša i bilo je također sela u Južnoj Aziji gdje je bilo poplava i milijuni koji moraju otići zbog klimatskih promjena prevelike broj da bi se ljudi mogli prilagoditi. A s obzirom na klimatske promjene moglo bi doći do još više takvih prirodnih katastrofa. Hoćete li se obvezati zajedno s kolegama iz službi za klimatske promjene kako bi se e, uvele politike e, i kako bi se povećala otpornost zajednica u odnosu na izbijanje takvih prirodnih nepogoda? Vjerujem da politika Europske unije u području ublažavanja klimatskih promjena, da je ta politika vrlo postojana i solidna. Mi imamo u novom sastavu komisije povjerenika zaduženog za klimatske promjene. Naša politika mora se nastaviti provoditi. U protivnom, ćemo učiniti suprotno od onoga što smo do sada govorili. Znamo da mnoge prirodne katastrofe uzrokuju klimatske promjene. Ne mislim da postoji neka bojazan da će Europska unija promijeniti pristup tom pitanju. Naprotiv, mi nastojimo uvjeriti neke druge zemlje i regije u svijetu da primjene našu, naš pristup. Mi smo vrlo odlučni u našoj odluci i mislim da možemo biti ponosni jer uistinu predvodimo kada je riječ o suzbijanju klimatskih promjena. Pitanje je naravno kako se nositi sa prirodnim katastrofama koje uzrokuju klimatske promjene. Kao prvo tu je humanitarno djelovanje, a drugi mehanizam kojim raspolažemo je mehanizam civilne zaštite. Oba ta mehanizma koriste se kako bi se suzbile posljedice takvih katastrofa. U nekim situacijama je potreban multisektorski pristup, to je slučaj e, Fukushime ili pak e, uragani do kojih je došlo na Filipinima. Da, i na Haitiju E, tu je bilo problema s koordinacijom. To smo ustanovili. Mi smo tamo još uvijek prisutni, još uvijek pružamo pomoć na terenu. U redu, staću sada. E Tisztelt biztos jelölt örömmel hallottam az előző Gospodin Kosa. Gospodine Stilianides, bilo mi je drago čuti da stavljate poseban naglasak na probleme osoba s invaliditetom. Moje pitanje je sljedeće. Možda ste svjesni toga da je Europska unija ratificirala konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. Postoji jedan dio teksta u kojemu stoji da u oružanim sukobima ili pak eh, na područjima obuhvaćenima krizom posebnu pozornost treba pridati osobama s invaliditetom. Zanima me kako ćete pratiti provedbu tih odredbi u budućnosti. Pritom ne govorim samo o osobama s invaliditetom, riječ je o područjima zahvaćenima ratom gdje se to odnosi i na ljude e, koji su e, zahvaćeni nekim e, koji su dakle imaju neke druge probleme koji su ranjeni i tako dalje, a ne dobivaju dovoljno pomoći dakle slučajevi gdje ljudi pate zbog određenih zdravstvenih e, problema u tim područjima. Θα επαναλάβω ότι Da, ponovit ću još jedan put da je temeljno načelo našega djelovanja da se prednost daje osobama s posebnim potrebama. Imamo i novi akcijski plan koji se odnosi na provedbu konsenzusa i na osobe s invaliditetom. Kako pomoći ranjivim skupinama, posebno ovima koje ste spomenuli? Već sam rekao da postoje određeni pokazatelji i kriteriji za financiranje nevladinih udruga koje se specijaliziraju u području pružanja pomoći ranjivim kategorijama stanovnika. Primjerice mi e, financiramo specijalizirane ortopedske klinike za one koji su ranjeni u oružanim sukobima i koji imaju problema s pokretljivošću. Naravno da ćemo nastaviti s provedbom tih programa, međutim moramo također vidjeti kako će se tijekom vremena spomenuti pokazatelji i kriteriji za financiranje i ocjenu prijedloga nevladinih udruga koristiti i kako će nam pomoći da uvrstimo nove ranjive kategorije. Postoje, dakle imamo stručnjake koji nam pomažu u radu u razradi novih pokazatelja, a to će nam omogućiti da na još učinkovitiji način pomognemo tim ranjivim skupinama. Gospodin Gamatikakis iz Kluba zastupnika socijalista i demokrata. Gospodine Stilianides, izuzetno mi je drago da zahvaljujući vašem političkom iskustvu da će to dovesti do rješavanja ovih humanitarnih situacija. E, međutim, ne bih vam volio biti u koži. E, krize su sve brojnije, sve su težeg karaktera i mijenjaju se iz dana u dan. Sigurno vam je poznato da su izgubljeni brojni životi, na tisuće života je izgubljeno, a velika je šteta i za infrastrukturu. Isto tako postoji i neki incidenti, odnosno nesreće uzrokovane ljudskim djelovanjem. nuklearne katastrofe. Možda postojeći mehanizam civilne zaštite nije dovoljno dobar i možda biste vi trebali iskoristiti svoju kreativnost da pronađete nove metode rada. Hvala vam lijepo profesore, vi ste profesor fizike i dobro poznajete ova pitanja o kojima govorite. Europol već ima mnogo iskustava u rješavanju takvih problema jer na zahtjev japanske vlade sudjelovali smo u rješavanju učinaka uzrokovanih Fukushimom i e, mnogo smo pouka izvukli iz tog incidenta e, kada je riječ o ovim multisektorskim katastrofama. Na temelju svog iskustva kao zastupnika u Ciparskom parlamentu znam da smo i u Cipru imali programe za rješavanje nuklearnih e, nesreća vjerujem da se ovim e, pitanjem treba pozabaviti putem mehanizma za civilnu zaštitu i da treba pokušati spriječiti takve nesreće. Naravno, moramo imati program za rješavanje na takve rješavanje takvih nesreća, odnosno reagiranje na takve nesreće. Prema informacijama koje sam do sada dobio, mi imamo određene mehanizme za e, odgovor na takve multisektorske katastrofe, a iz primjera Fukushima naučili smo da je moguće e, da takve e, nesreće uzrokuju i mnoge kolateralne žrtve, odnosno kolateralnu štetu. Moram reći da sam bio vrlo ponosan došavši u eh, europsku Europski koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije jer smo tamo vidjeli da doista imamo centar za odgovor na hitne situacije na koji se možemo osloniti u slučaju izbijanja krize u Europi ili negdje drugdje u svijetu. Ali u slučaju nuklearnih nesreća misle da su nam potrebna sistematičnija rješenja. Gospodine kandidatu za mm, povjerenika, dolazimo do samog kraja saslušanja i mnogo smo toga saznali o vašoj predanosti, pa rekao bih čak i strasti e, koju osjećate u odnosu na ovu zadaću, a čini mi se da se mnogo oslanjate i na svoje iskustvo vas kao liječnika. To se vidjelo iz odgovora na neka pitanja. Postavio bih vam sada pitanje koje se možda temelji na vaše iskustvo koje ste stekli kao glasnogovornik Ciparske vlade. Mislim da je u ovom vašem poslu komunikacijska strategija iznimno važna. Već ste rekli da biste otišli u Afriku i hvala vam na toj e, predanosti. Mm, rekli ste da biste pozvali liječnike da odu onamo, to je također nešto što treba objasniti europskim građanima jer mnogi od njih osjećaju strah. E, dakle, važno je otići, ali važno je imati odgovarajuću komunikacijsku strategiju. To je samo jedan primjer. Zato me zanima kako ćete iskoristiti svoje iskustvo glasnogovornika kako biste razvili komunikacijsku strategiju kao povjerenik za humanitarnu pomoć. Hvala. Da, imate pravo komunikacijska strategija i vidljivost eh, humanitarnog djelovanja su važni i pitanja e, vezana uz te dvije teme trebaju biti jedan od glavnih prioriteta. Ja mislim da je moja prethodnica gospođa Georgijeva u tom pogledu bila vrlo dobra. Ako gledate međunarodne medije, e, ja sam osobno vidio da je ona bila prisutna u tim medijima i da je postojala određena vidljivost onoga što se radi i mislim da je to jako dobro. S druge strane znamo da je 15% e, da se 15% novca troši na takozvane zaboravljene krize. Dakle, vidljivost nije svrha sebi samoj. Poruka koju treba poslati našim građanima koji podupiru humanitarno djelovanje, jer to vidimo iz anketa, 90% europskih državljana e, se slažu sa pružanjem humanitarne pomoći unatoč unatoč e, financijskoj krizi. Rečeno im je da to košta 2 eura po državljanu i oni su s time suglasni. Mislim da nam e, volonterske sheme također mogu pomoći, dakle da imamo skupinu vjerojatno mladih ljudi volontera koji će biti naši ambasadori e, to će dodati dodatno doprinijeti vidljivosti e, i odaslati poruku da je europska politika humanitarna i e, da može doći do žrtava krize i da im može pomoći svugdje u svijetu. Ja doista mislim da će inicijativa e, koja se odnosi na volontere biti jako važna za našu komunikacijsku strategiju. Hvala vam lijepo. Ja bih se vratila na pitanje ebole, e, jedan aspekt koji mislim da nismo spomenuli. zemlje zahvaćene ebolom imaju taj zdravstveni problem, problem zdravstvenog sustava koji se urušio. Mnogo je nevladinih organizacija koje tamo djeluju, liječnici bez granica i mnogi drugi. Ali tu su i neke druge organizacije, vrlo kvalificirane organizacije e, koje ondje odlaze desetljećima rade na terenu, imaju patronažnu službu, dakle odlaze od vrata do vrata kad ondje rade. E, pa me zanima, postoji li mogućnost da se podupru i takve organizacije? osobito kad govorimo o zaštiti stanovništva u slučaju hitnih situacija. Znam da vaša prethodnica se time bavi, ona je bila vrlo entuzijastična eh, na eh, mjestu povjerenice za humanitarna eh, pitanja, pa sam sigurna sam da ćete i u budućnosti dobro surađivati. Susreo sam se sa gospođom Kristalinom Georgijevom mnogo puta jer sam htio da me informira e, i prenese mi moje vrlo e, opsežno znanje jer mislim da je bila vrlo uspješna u onome što je radila i uistinu ako me potvrdite kao povjerenika mislim da će mi to pomoći da se suočim sa vrlo značajnim izazovima u području humanitarnog djelovanja. Kad je riječ o eboli, trebaju nam znanstveni radnici, liječnici, mobilne jedinice na terenu ali isto tako moramo pomoći zdravstvenim sustavima u Sierra Leone, u Liberiji i drugim zemljama da se oporabe. Ti zdravstveni sustavi su se urušili i treba ih obnoviti. Inače ćemo samo rješavati simptome, liječit ćemo simptome, a ne uzroke bolesti. E, znači, važno je da se suočimo sa velikim problemima u zdravstvenim sustavima tih triju zemalja koje su najviše e, zahvaćene ebolom. E, treba im pružiti liječnike, e, lijekove, mobilne jedinice, ali istodobno graditi njihovu otpornost i uz pomoć e, povjerenika za razvoj obnoviti zdravstvene sustave tih zemalja. Te dve vrste djelovanja moraju se odvijati paralelno. Slažem se s vama. I konačno došli smo do posljednjeg pitanja Gospodine Stilianides, pozdravljam vašu predanost, vašu strast i vašu spremnost da surađujete s Europskim parlamentom. Potom, htio bih naglasiti vašu spremnost da surađujete sa gospodinom Mimicom, povjerenikom za razvoj i sa visokom povjerenicom za vanjske poslove kako bi se problemi rješavali kad se pojave. E, što se tiče ebole, nismo reagirali na odgovarajući način, nismo uspjeli mobilizirati resurse i nismo uspjeli zadržati tu krizu. Pa me zato zanima, vidite li vi kako biste mogli raditi, kako biste izgradili nove sposobnosti koje će nam omogućiti da uspostavimo interoperabilnost između nas i drugih svjetskih aktera poput SAD-a, Ujedinjene kraljevine, e, svjetske zdravstvene organizacije. Ujedinjena kraljevina šalje i vojne snage kako bi pomogle riješiti ovaj problem. A naravno važno je uspostaviti suradnju i sa civilnom i sa vojnom komponentom. Hvala. Da, opisali ste sveobuhvatno ovaj problem. Potrebna je koordinacija svih sudionika. Uloga povjerenika za humanitarnu pomoć je da odigra svoju ulogu, da bude pozoran, da održava kontakte sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, SAD-om, E, SAD je već poslao vojne snage kako bi uspostavile mobilne bolnice, Francuska ujedinjena kraljevina, e, zatim osnovni donatori iz skandinavskih država i neke druge države članice. E, također mislim da glavna uprava za humanitarno djelovanje ima ključnu ulogu. E, rekao sam već da ću otići onamo. Naravno, to je dio mojeg posla, dio moje zadaće i mislim da je to važno i ovo što ste sada rekli je također važno. Dakle, važno je da ljudi znaju s kim razgovaraju, da ste bili ondje, da ste vidjeli situaciju. E, I kao što sam spomenuo, to nije samo simboličan čin, već ima i vrlo konkretne posljedice. Naravno, treba pokušati ondje razviti otpornost, treba pokušati pomoći zdravstvenim sustavima da se oporave, ali jednako tako treba definirati potrebe e, lječ, koliko liječnika, zdravstvenih radnika i tako dalje, ali treba koristiti i tradicionalne metode isciljivanja. Potrebni su lijekovi, potreban je odgovarajući način e, zbrinjavanja otpada, potrebna je čista pitka voda, dakle sve te e, potrebe treba zadovoljiti kako bismo riješili problem ebole. I to je